Mes chers collègues, nous allons commencer. Drage kolege, krenut ćemo s radom. Otvaram sednicu. Mes chers collègues, la commission transport organise Dragi kolege, E, odbor za promet danas organizira javno saslušanje o utjecaju Brexita na zakoplovstvo. Cilj ovog saslušanja je da saslušamo predstavnike sa visoke razine, sa zračnih luka, e, zračnih prijevoznika, e, iz Airbusa, isto tako na temu Brexita. Kako bismo što bolje shvatili kako ekonomski dionici iz sektora zrakoplovstva proživljavaju sada tu, to razoblje koje je dosta nesigurno eh, i što će se dogoditi u smislu pregovora o Brexitu, te koji koje će biti, biti najveće posljedice koje su oni već uspjeli identificirati i što će se dogoditi kada e, eh, Ujedana kraljevina napusti Europsku uniju. Podsjećam da u našem odboru govorimo kako o ekonomskom zdravlju eh, zračnih prijevoznika, tako i o posljedicama svega toga na zapošljavanje te na e, socijalne uvjete radnika. I zbog toga moramo zadržati visoku razinu e, međupovezanosti te slobodu kretanja građana Europske unije. Zbog toga smo htjeli održati ovu raspravu. Želimo da ona bude konstruktivna i imamo ovdje prisutne stručnjake koji su ovdje nazočni u ovoj lijepoj zgradi Europskog parlamenta imat ćemo tu raspravu i mi e, jako rado vodimo rasprave o samom sadržaju, o svim posljedicama. Želimo da te rasprave budu transparentne kako bismo uklonili e, neke od nesigurnosti koje vladaju po pitanju Brexita. Mm, ovo je bez presedana, dakle ta situacija da jedna država članica odluči napustiti Europsku uniju i zbog toga je ova ovo javno saslušanje samo jedno u nizu e, velikih javnih saslušanja koji će se ticati e, ove teme i ujedine kraljevine. Posvetit ćemo isto tako i e, jedan dio jednog našeg sastanka utjecaju na pomorski promet, zatim na utjecaju na kopneni promet, dakle što se tiče cesta i željeznica, a na kraju ćemo imati i posebni sastanak e, za, sa predstavnicima putnika i prijevoznika za sve vrste prometa koje pokriva naš odbor. Ovo su evo ovi oni glavni elementi koji definiraju naš rad. Imat ćemo sve u svemu sedam javnih saslušanja. Danas ćemo imati dva dijela sastanka. Kao prvo ćemo saslušati e, upravitelje tri velike zračne luke u Europi. To je zračna luka Heathrow u Londonu, zatim Charles de Gaulle u Parizu, te zračna luka u Dublinu. Svaka od tih zračnih luka je različita, ima svoje specifične elemente, a zatim ćemo u drugom dijelu razgovarati sa eh, predstavnicima iz nekoliko značnih prijevoznika i turističkih organizacija, bilo da se radi o IAG-u, Ryanairu, eh, Airlines for America, eh, skupina Lufthansa ili pak grupacija TUI. Zatim ćemo čuti iz Airbusa. Imaćemo ćemo i vrijeme za raspravu sa prisutnim zastupnicima i bit će vrlo jednostavno. Kao prvo ćemo saslušati prije svega predstavnike zračnih luka, zatim ćemo imati raspravu, a onda ćemo krenuti na drugi dio naše rasprave sa zračnim prijevoznicima. I Podsjetit ću vas još za kraj na jedno vrlo važno pravilo za naše javno suslušanja. Naime, prezentacije svakog govornika trebaju biti što konzistentnije, što više se usredotočiti na posljedice po pitanju Brexita. Mi znamo čime se vi bavite i stoga bismo vas zamolili da u vašim prezentacijama govorite upravo o tim posljedicama Brexita. I evo, sada kada sam to sve rekla, želim vam svima, dragi stručnjaci, dragi govornici, e, dragi gosti, srdečno dobrodošlicu na sastanak našeg odbora. Hvala vam što ste prihvatili poziv i što ste prihvatili doći ovdje k nama i izneti nam vaša mišljenja. Mi smo u svakom slučaju vrlo sretni što ste ovdje s nama prisutni, a budući da vas ima mnogo, htjeli bismo vam reći da ćemo vam ograničiti vrijeme za govor između 5 i 7 minuta. A oni koji me poznaju ovdje u ovom odboru znaju da ću ja biti tako da ću upravljati vremenom za govor. Sada, bez danje odgode, bih odmah htjela dati riječ gospodinu Kaju. Vi... Gdje ste? Vi Naime, vodite zračnu luku Heathrow. Hvala vam što ste došli i dobrodošli u moj odbor. Hvala vam. Hvala gospođo predsjedavateljice i svim zastupnicima koji su me pozvali. Ja sam isto tako u nadzornom odboru Međunarodnog vijeća zračnih luka koji, koji obuhvaća nekih 500 zračnih luka na svijetu. Ja smatram e, da trebamo na Brexit gledati e, kroz e, oči putnika. Hitro je najveći hub, najveća zračna luka u, u, Europi, a i sjedište, odnosno glavna zračna luka važnih zračnih prijevoznika poput China Era ali i, ali i Virgin Airlines. Prolazi oko 77 milijuna putnika i imamo promet od 113 eh, eh, iz svih eh, članica Europske unije. Neki zračni prijevoznici slijeću samo na Heathrow između svih ostalih zračnih luka u Europi. Mi povezujemo putnike unutar Velike Britanije. Dakle, mi svi vučemo koristi iz redovnih lidije. Isto tako, mi smo i jedna od najvećih luka za teret, mi smo trgovačka poveznica za mnoge gospodarske e, čimbenike, naročito kada je riječ o proizvodima koji imaju kratak rok trajanja. I upravo je e, to nešto na čemu mi radimo, recimo donirani organi, lijekovi i e, slično. Od svega toga profitira u značajnoj mjeri i društvo. To nije e, samo jedan od gospodarskih sektora, nego omogućava zapravo svim ostalim dijelovima da e, cvjetaju omogućava studentima prebacivanje do njihovih sveučilišta, također e, kulturnu i gospodarsku integraciju. Mi imamo e, nevjerojatno veliki broj letova prema prema Španjolskoj koje povezuje gotovo jednu trećinu stanovništva Velike Britanije. Jedinstveno zrakoplavno, e, zrakoplavno tržište Europske unije je jedan od velikih postignuća e, unije. E, za mnoge od nas je bitno smanjio cijenu putovanja zrakoplovom. također uspostavio razne nove rute o kojima prije nismo ni sanjali. I na to možete i možemo biti ponosni, naročito vi, 27 zemalja članica koje ostaju. No političari nas pripremaju da se moramo pripremiti za situaciju bez sporazuma. Što to znači? Ne postoji e, svjetska trgovinska organizacija koja ima sporazum e, koji se odnosi na zrakoplovstvo. Prije pada Berlinskog zida, prije e, pojave niskotarifnih e, e, prijevoznika istočna Europa, uključujući i istočnu Njemačku, imala je ne dobar pristup ostalim dijelovima, dijelovima svijeta. ovako to možemo gledati da će jednostavno biti manje britanskih turista u raznim europskim destinacijama. Međutim, nemojmo dopustiti da se to dogoditi. Bilo bi zaista šteta da političari postignu, odnosno ne postignu zadovoljavajući sporazum. To bi značilo da su političari izdali svoje glasače i građane. Nije dovoljno čekati završetak e, Brexita uvjeti za materijalnu e, robu e, taj dio je zaštićen, ali nisu zaštićene i um, e, karte za zrakoblovni prijevoz. E, poslovanje se zasniva na sigurnosti, to je e, nužan uvjete i zbog toga nam pregovarači trebaju da jednostavno smanje razinu nesigurnosti, što je važno za sve učilišta, za izvoznike, za za turizam, za gotovo sve gospodarske sektore u Europi. To možemo učiniti tako da se prioritizira zrakoplovstvo u drugoj fazi pregovora. Fazi pregovora o članku 50 mi moramo održavati pristup, otvoreni pristup e, tržištu. Mi želimo da Ujedinjena kraljevina ostane što bliže jedinstvenom tržištu Europske unije. Mi moramo imati na umu interese naših građana. Oni bi trebali biti u stanju putovati bez ikakvih e, zapreka i bez povećanih e, troškova. Ovaj odbor ima moć da izvrši taj utjecaj tu sam da odgovorim na vaša pitanja, a i da dalje sa svojim kolegama radim na postizanju ovih ciljeva. Hvala. Pa, Hvala vam, gospodine Kaja. Pridržavali ste se vremena za govor. Nastavit ćemo sa gospodinom Tolandom. Vi ste upravitelj zračne luke u Dublinu i dobrodošli u odbor za promet. Dobar dan, hvala vam što ste me pozvali. Ja se zovem Kevin Toland, ja sam glavni izvršni direktor eh, DA, znači Zračne luke Dublina u Irskoj. Ja sam također i član eh, uprave u eh, ACI-u. Irska je kritično izložena. Ispričavam se, molim vas, sljedeću prozirnicu. Irska je u kritičnoj mjeri izložena i ovisi o pristupu Mm, zrakom. Naime, 78% svih e, e, putovanja dolazi iz ujedinjene kraljevine, preko 90% dolazaka putnika upravo se tiče zračnog prometa. Mi smo sada doista kritično ovisni o zračnom prometu iz ujedinjene kraljevine. Imamo jako velik broj putnika, a Dublinska zračna luka je jedna od najvažnijih e, zračnih luka u Europi što se tiče rute. Imamo e, mogućnost da se sljedećoj proznici Tu možete vidjeti da od kad smo krenuli sa otvorenim nebom, da se je povećao e, u broj ruta e, i sa Europskom unijom, isto tako se povećao i broj ruta sa više prijevoznika. Također imamo 5 milijuna zračnih putnika prije liberalizacije tržišta, a prošle godine smo imali gotovo 28 milijuna putnika. To je sve dovelo do velikih prenosti za Irsku. Tu vidite našu mrežu ruta, sa 36 ruta se ta mreža povezala na 127 ruta u e, istom prometu gdje imamo jeftiniju i bolju povezanost. Na sljedećoj proznici možete vidjeti da je jedna kraljivina nam e, prošla veliki problem, zato što imamo 53% e, prometa između Europske i E, Ujedine kraljevine, ali vidimo da Irska u iznosu od 39% ovisi o putovanjima sa Ujedinom kraljevinom, a kao što vidite drugi glavni pregovarači imaju samo 6 do 7% tih putovanja sa Ujedinom kraljevinom, poput Njemačke i drugih, što znači da što se tiče zrakoplovstva zapravo Irska nije u dobrom položaju i može zapravo biti jako kritično e, ta situ, može biti jako kritična ta situacija upravo za Irsku. Zatim, kao što vidite, regionalne značne luke su najviše izložene e, toj nesigurnosti i regionalne značne luke su upravo najviše izložene putovanju u Jednoj kraljevini e, i ako pogledate proteklih 25 godina, onda možete vidjeti vrlo snažnu korelaciju između tendencija BDP-a u jednoj kraljevini i volumena putnika. Trenutno niko ne kaže da će ekonomija jednoj kraljevine se poboljšati nakon Brexita, a to je čak i e, izvan bilo kakvih problema povezanih sa otvorenim nebom. Dakle, za Irsku 42% svih naših e, putnika dolaze iz Ujedne kraljevine, a imamo i velik postotak e, poslovnih putovanja iz i u Ujedinjenu kraljevinu. Imamo 9 milijardi eura koji se stvaraju iz e, tog putovanja između Kraljevine i Irske. Isto tako, Irska se također natječe s jednom Kraljevinom za turiste. E, mi se natječemo i sa Walesom, sa Škotskom, sa Sjevernom Irskom. Mislimo da će to u budućnosti se još i više vidjeti. Zatim možete vidjeti 75 do 80% našeg prometa tiče se e, provođenja slobodnog vremena ljudi, što znači da će tu još i se i negativnije odraziti e, Brexit. Svi kažu to je u budućnosti, to je imaginarno, to se neće dogoditi. Ali vidimo da je promet u zračnom luci Dublinu se povećao za 6% do sada, što zapravo znači da su pali, e, e, pa, da je pao broj putnika u Jednoj kraljevini za 9%. A zapravo to sve prikriva već e, činjenicu da dolazi do pada zbog Brexita, zato što je općenita ekonomija u EU dosta dobra ključne aktivnosti. Moramo zadržati konektivnost. Jedna kraljevna i meška sada malo povlače s tog tržišta i toga mi trebamo ostati dobro povezani kao otok. E, mi smo najudaljeniji nakon Brexita e, od Europske unije. Imamo i novi paralelni, paralelni željeznički projekt u Irskoj koji je vrlo važan otvoreno nebo treba se zadržati. Mi se bojimo da se pred nama nalazi litica i bojimo se jako toga, iako e, je ožujak 2019. godine daleko još od nas, ali ipak u ožujku 2018. godine već e, će se jako osjećati ta nesigurnost. Turizam i slobodno kretanje ljudi je vrlo važno, imamo zajednički prostor putovanja kojeg treba zadržati, imamo zajedničke sporazume o vizama sa Ujedinom kraljevom. to treba zadržati, a Irska je vrlo važan dionik igrača na Uniji i e, ne bi trebao biti oslabljen zbog izlaska Ujedinjene kraljevine, što znači da bi trebali imati nekakav sustav Schengena za vize za Ujedinjenu kraljevinu. Zatim treba nastaviti suradnju što se tiče e, sigurnosti zakopovu i sigurnosnih standarda. E, ne smijemo imati različita pravila i s time povezano i različite troškove. Isto tako trebamo iskoristiti mogućnosti, bilo da se radi o tome da se iz Ujedinjene kraljevine prenese neke agencije Europske unije u Irsku, primjerice e, Europska agencija za lijekove ili da pak povratimo e, nultu stopu carina na e, trgovinu između Irske i Ujedine kraljevine. Dakle, ukratko rečeno, mi smo jako zabrinuti, mislimo da je opasnost stvarna, mi smo najizloženiji od svih država članica Europske unije nakon Brexita. Mi mislimo da to treba vrlo brzo i vrlo jasno riješiti. Hvala vam. Hvala vam lijepa, gospodine Toland. Sada ću predati riječ gospodinu Goldanelu, koji je predstavnik zračne luke Charles de Gaulle, dakle u Parizu, izvolite, predam vam riječ. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedavateljice, dame i gospodo, dobar dan. Kako bih e, ispoštovao ono što je rekla predsjedavateljica, morat ću malo prilagoditi svoju prezentaciju kako ne bih e, morao ponoviti ono što su rekli prethodni govornici e, i predstavnici iz drugih zračnih luka. Zračna luka u Parizu, Charles de Gaulle je također članica ACI-a i mi imamo zajedničko stavljište s tim udruženjem. Htio bih iskoristiti ovih nekoliko minuta kako bih vam rekao kako je naše iskustvo što smo mi doživjeli nakon 25 godina e, slobodnog tržišta koje je jako promijenilo znači promet u Europi. I u tu svrhu dopustim mi da se nekoliko minuta vratim u povijest. Naime, Europa, zahvaljujući jedinstvenim tržištem, je na konstruktivniji način rasla, a ne na drastičan, ne na revolucionan način. Imamo jedinstveno tržište, e, smanjenje propisa, a to je sve povijesno gledano počelo u američkim državama. I Europa je zbog svog iskustva imala jako velike koristi od toga i Europa nam je dala dakle, tu prednost, da je postepeno se pojačalo to jedinstvo tržište, da smo imali e, određena i zajednička pravila u zakupovnom sektoru, stoga smo mogli imati jedan dugotrajan e, napredak i e, proces i to nas je dovelo do situacije u kojoj se nalazimo danas. To jedinstveno tržište je bilo uspješno, te je stvorilo na kraju vrlo velike beneficije za naše gospodarstvo, za zrakoplovstvo koje se jako promijenilo, a zračna luka Charles je jedan primjer toga, budući da je to zračna luka koja danas e, ugošćuje e, Air France KLM, e, to je za nas dakle čvorište i jedinstveno tržište u Europi upravo dopustilo da se razvije jedno takvo čvorište i, dakle, i to i drugi e, dobri uvjeti na tržištu. Imamo i jednog drugog klijenta, to je EasyJet koja je za, kao i drugi zračni prijevoznici prisutna u našoj zračnoj luci i, ona isto tako iskorištava dakle, beneficije jedinstvenog tržišta. Ako pogledamo što se dogodilo u tih zadnjih e, 20 nešto godina. Jedinstvo tržište je dovelo do toga da su se zračni prijevoznici udružili i da su se isto tako na neki način zračne luke udružile kako bi se zračni promet dalje razvijao. A u korist koga? U korist putnika. Putnici koji su naši klijenti, koji su petoni vojnici već spomenuli. Putnici su mogli iskoristiti e, zračni promet e, u smislu da su se otvorili prema svijetu, to jest da se je svijet otvorio Europi, a isto tako su naši europski klijenti mogli e, iskoristiti zračni promet tako što su uz jako nisku cijenu mogli putovati avionom. Jedinstvo tržište je dakle otvorilo Europu svijetu, otvorio je svijet Europi, ali isto tako je i dao Europljanima tu želju za putovanjem eh, unutar izvan Europe. Treba imati na umu te prednosti, to se ne smije zanemariti i u ovim uskorašnjim eh, pregovorima to treba dakle eh, ne ispusti iz vida. 30% putnika u Parizu dolazi tamo kako bi presjeli neki drugi avion. Dakle, 30% putnika dolazi iz jedinstvenog tržišta otprilike i zatim imaju pristup e, svim međunarodnim odredištima. To je opet rezultat, rezultat tog jedinstvenog tržišta. Treba ići dalje, ne smisli se samo o prednostima za velike zračne luke. Tu se radi o prednostima za regionalne zračne luke. U Francuskoj imamo čitav niz takvih eh, zračnih luka koji su također profitirali od jedinstvenog tržišta. Imali smo rute koje su se pojavile eh, diljem Europe, ne samo eh, nužno sa europskim zračnim prijevoznicima i koji su dopustili tim regionalnim zračnim lukama da i oni se otvore prema velikim glavnim središtima ili gradovima u Europskoj To je koristilo i u svrhu zapošljavanja. Imamo dakle one koji rade u zračnoj luci, ali imamo i onih koji žive od aktivnosti koje stvaraju zračne luke. To je naravno turizam, ali su tako i s time povezane aktivnosti. Možda povezane aktivnosti nije dobar pojam, jer to nisu sekundarne aktivnosti, već različite aktivnosti vezano uz prijevoz robe, što isto tako naravno ovisi o stanju na jedinstvenom tržištu i o zračnim lukama. Sada kada smo se vratili u prošlosti vidjeli dokle smo došli danas, bih ja imao jednu glavnu poruku vezano uz Brexit. Ja bih najme htio reći da smo zajedno sa Europom izgradili tu situaciju u kojoj smo danas, ali da smo danas suočeni sa pregovorima koji su povezani sa nizom neizvjesnosti, a e, znači promet je promet koji ne voli nesigurnost i neizvjesnost, zato što je to e, sektor prometa kojemu je potreban e, čitav niz jasnih pravila i to dosta unaprijed i da ne, da ne smije se dopustiti da dođe do velikih prekida. dakle, kada govorimo o udruženjima zračnih luka ili, ili predstavnik raznih luka, onda zapravo mi želimo reći svima onima koji će biti zaduženi za pregovore, za dosta složene pregovore vezane uz Brexit, da trebaju uspostaviti što jasnija pravila i to što prije moguće zato što je potrebno vrijeme za zračne luke i za operatore na zračnim lukama i za zračne prijevoznika kako bi se oni pripremili, kako bi se mogli prilagoditi novim pravilima. To je isto tako jedan izazov koji će uskoro biti pred nama i s time bih zaključio dakle, da kažem da je nakon što se donese odluka o Brexitu, da će biti jako malo vremena, možda samo nekoliko mjeseci ili jedna godina, da ćemo imati vremena se prilagoditi novim pravilima. Hvala vam lijepa na ovoj prezentaciji. Odmah ćemo sada dati riječ koordinatorima u ime klubova zastupnika na ograničeno vrijeme. Da, gospodine Vane Kampe, vrijeme ćemo ograničiti. Naime, koordinatori će imati svaki tri minute za postavljanje pitanja, a zatim će iz svakog kluba zastupnika se moći javiti jedan zastupnik i postaviti također jedno pitanje. Gospodine Vimanekamp, izvolite. Puno hvala gospođo predsjedavajuća. Htio bih da i ovdje nizemski bude zastupljen. Predsjedavajuća Predsjedavateljica je prekinula. Imate prijevod e, na svakom jeziku, izvolite. Meneer Holland e, te spreken. Dakle, meni je velika čast da sa gospodinom Holandom mogu ovdje razgovarati. I moje prvo pitanje bih uputio baš njemu. Naime, kako je vaše mišljenje o budućnosti europskog e, akija? Dakle, imamo puno regulativa u Europi koje su na snazi i u Heathrow i koje regulative želite zadržati. Hoćete li imati selektivan pristup i odabrati samo nekoliko stvari ili kakav je vaš stav prema tome? Zatim, moje iduće pitanje ide gospodinu Holandu i gospodinu Tolandu. Mislim da je dosta teško razlikovati ta dva imena. Dakle, moje pitanje se odnosi na EASU. U EASI također postoje određena pravila koja su na snazi za zračne luke. Kako zamišljate tu e, suradnju u budućnosti? Hoće li britanske zračne luke i u budućnosti provoditi pravila EASE i možda biste mogli nešto reći o zajedničkom akiju? I još jedna stvar, gospođo predsjedavajuća, osim političkog Brexita postoji praktički Brexit. Dakle, moramo osigurati da postignuća ostanu. Dakle, ja ne želim ponovno bitku oko toga. Dakle, to je moje pitanje za sada. Hvala vam lijepa gospodine Van de Kampe. U ime socijalista, tko će se javiti za riječ? Gospodin Liberacki, izvolite. So, following I'll be promoting Polish. Pa ja ću promovirati polski. E, poljski. Dakle, ja sam doista impresioniran Mislim da smo čuli puno toga pozitivnoga o Europskoj uniji. Tako pozitivna mišljenja već dugo nisam čuo kada je riječ o postignućima Europske unije. A sada dopustite da kažem sljedeće. Ja sam doista pod dojmom kada je riječ o prezentaciji negativnih učinaka Brexita. Gospodin Holand. E, baš me zanima jeste li vi bili za ili protiv Brexita, jer vi ste govorili vrlo pozitivno. Ja nisam ništa čuo o planu B Velike Britanije. Pretpostavimo da će doći do tvrdog Brexita i da će to biti jedno bolno iskustvo. Kako će se onda u tom okružju postaviti zračne luke? Dakle, doći će do velikih gubitaka, velikih šteta i e, rečeno nam je da, će se, da ćete se ponašati kao po pitanju jedinstvenog europskog neba. No kako će to točno izgledati, o tome nismo ništa čuli, pa bih vam bio vrlo zahvalan kada biste mogli reći nešto o tome. Puno hvala. Hvala vam lijepa gospodine Zile. Well, uh, I would like to Hvala gospođo predsjedateljice. Zahvaljujem svim govornicima. To je dobro polazište za našu raspravu. Ja, nažalost, moram, moram otići ranije. No prije toga pitanje. Recimo, da mm, gospodin Barnje eh, od 2018. bude imao širi mandat. Što onda u takvoj mm, perspektivi očekujete eh, za svoje zračne luke? Gospodin Barje će govoriti i pregovarati o eh, financijskim interesima i nekim drugim aspektima. Drugo pitanje, mi smo u tijeku dobivanja suglasnosti za zajednički zračni prostor uh, u Europe. Uh, mi u parlamentu upravo prolazimo taj postupak. Dakle, uh, Ujedinjena kraljevina zapravo zadovoljava trenutačno sve uvjete. Hoćete li vi nakon Brexita i dalje e, poštovati te, e, te e, uvjete i biti recimo u istom, u istom statusu kao i zemlje Zapadnog Balkana koje nisu članice Europske unije, ali sudjeluju u otvorenom nebu, odnosno u zajedničkom tržištu. Hvala. Hvala vam Zile, u kluba zastupnika ALDE, Riječ ima gospođa Bilbao, izvolite. Buenas tardes, muchas gracias. Puno hvala, želim svima ugodno popodne. Zahvaljujem se govornicima, čuli smo vrlo zanimljive stvari. Htjela bih uputiti jedno pitanje gospodinu Holandu. Kako ćete se vi postaviti? Dakle, pregovori o Brexitu su započeli već prije nekoliko mjeseci. Da li vi sada već e, vidite nekakve učinke, direktne učinke vezano uz Brexit ili dopustite da drugačije formuliram? Da li vi sada čekate rezultata Brexita, kako će ti pregovori završiti? Dakle, zanimala bi me ukoliko vas je taj referendum E, ukoliko je to utjecalo na vas. Zatim, kakve mjere poduzimate po pitanju Brexita, iako još ne znamo kako će taj Brexit izgledati i dopustite da vas podsjetim, moramo biti iskreni. Mi sada ovdje e, govorimo o općenitim pregovaračkim linijama 19. lipnja. E, su određeni prioriteti u prvom krugu pregovora i tu se govorilo o statusu europskih građana i da to treba uzeti u obzir i koliki račun će Velika Britanija, odnosno Ujedinjeno kraljevstvo morati platiti. Dakle, tu su se svi složili i na kraju vezano uz Irsku. Tu smo čuli različita mišljenja od institucija primjerice o Sjevernoj Irskoj. Naime, ako dođe do spajanja nakon Brexita, onda bi tu odgovor bio automatski. Dakle, što vi imate na to reći? Kako biste vi opisali učinak Brexita na svakodnevnicu zračnih luka? Hvala vam lijepa, gospođo Bilbao. Gospodin Delinde, izvolite. E, Puno hvala, gospođo predsjedavajuća, i ja ću iskoristiti priliku i promovirat ću vlastiti jezik, dakle švedski. Hvala što ste danas ovdje s nama i dopustite da kažem da učinke Brexita moramo ograničiti što je više moguće. I mi zeleni se zalažemo za to da izbjegnemo e, proizvoljne i negativne učinke na mobilnost u Europi jer ljudi u Europi moraju imati što bolje prilike za mobilnost i ne smije se dogoditi da sada kada osjećamo utjecaj klimatskih promjena i kada se borimo protiv njih da se sada još moramo boriti i za mobilnost jer je ona ograničena. Dakle, zanima me što vi smatrate da možemo učiniti kako bismo te probleme što više ograničili. Prije svega mislim da je Irska motivirana po tom pitanju. Hvala vam lijepa. Gospođa Ajuto. <clears throat> Si, grazie, prezidente. Hvala predsjedavateljice. Moje pitanje je sljedeće u okviru analiza mogućih e, posljedica za velike hubove u Europi je li uzeto e, u obzir e, i učinak na manje regionalne zračne luke. Naime, najveći dio zračnog prometa i je upravo rezultat e, prometa niskotarifnih e, zračnih e, prijevoznika. Znači, e, samo su ti e, prijevoznici mogli povećati svoj, e, svoj promet, uključivši u svoje poslovanje male regionalne aerodrome. Jeste li dakle to uzeli u obzir? Jeste li obavili neke simulacije koje bi uključivale i te male zračne luke? Hvala vam lijepa. A sada ću dati riječ po jednu minutu govornicima iz kluba zastupnika. Krećemo od vašeg kluba zastupnika kako će govoriti. Gospodine Markus Piper, imate jednu minutu. Ja, es Postoje različite studije, između ostalog i od Britanskog eh, parlamenta, gdje se govori o tome da će Velika Britanija ostati u EAZI i u europskom zračnom prostoru i onda neće biti problema zbog Brexita. No ja ipak smatram da EAZA mora jasno reći da tu postoji problem mobilnosti radnika. Dakle, doći će do nekakvih promjena, pa me zanima gdje bi e, moglo doći do izmjena? Da li postoje nekakve smjernice koje bismo mi e, mogli e, primijeniti koje imamo u bilateralnim odnosima s nekim drugim državama, dakle primjerice švedskom, švicarskom? Da li postoje nekakve smjernice kako bismo mogli iznaći rješenje? Merci beaucoup, monsieur... Hvala vam lijepa. U ime Kluba zastupnika socijaldemokrata, to ću postaviti pitanje. Gospođa Lucian Anderson. Ja sam se htjela javiti poslije kada budemo govorili o proizvođačima, no ipak sam se i sada javila za a, riječ. Kada govorimo o posljedica Brexita, čini se da je posve jasno da ako ne dođe do sporazuma da je to najgora varijanta. Dakle, da je bilo kakav sporazum bolji od nikakvog e, jer bi takva situacija dovela do snažnog osjećaja nesigurnosti. S tim e, u vezi je i moje pitanje kako vi gledate kroz tu optiku pitanje e, djelatnika i regulative. Mi naime ne želimo situaciju u kojoj je se djelatnici svode na najniži e, mogući nazivnik e, dakle situaciju u kojoj se ne poštuju najosnovnija e, prava. Što se pak opskrbnog lanca tiče, sve članice Europske unije sudjeluju u tom opskrbnom lancu. Dakle, kako je to moguće eh, kako je moguće to ostvariti ako nam nedostaje sigurnosti u raspravama. Hvala. Hvala, gospođo Foster. Hvala vam najljepša, hvala na izlaganjima. Imam nekoliko primjedbi prvo gospodinu Holandu Keju Hitrau eh, eh, iz 1973. Eh, u 80. je došlo do velike liberalizacije, što je u krajnjoj liniji dovelo do osnivanja Ryanaira i sličnih prijevoznika. U Dublinu ste govorili o sigurnosnim standardima Dakle, ako mi budemo poštivali KDC, KDC 30, hoće li to pokriti i svih 44, sve 44 članice e, udruženja? Hoće li sve e, E, članice imati dovoljno dugačak prijelazni period da se prilagode. Ja ne mogu zamisliti da Velika Britanija ne poštuje neka pravila na koja se obvezala. Hvala vam, gospodin Van, Van Miltenberg. Hvala. Imam nekoliko pitanja za gospodina Holland Keja. O, u vezi EASE. E, hoće li se ispostaviti da Velika Britanija, budući da neće više biti članicom te agencije, a e, s kojim ćemo se posljedicama suočiti? Hoće li to utjecati i na nadležnost EASE, e na ovlasti? hoće li to pokrivati recimo sigurnosnu opremu na zračnim lukama? Drugo, Želite li vi i zagovarate li vi opciju da Velika Britanija ostane članicom EASE e? te konačno vi e, jeste dijelom e, europskog, e, europskog neba, dijela te mreže. Dakle, zagovarate li vi opciju da ostanete dijelom tih mreža? Recimo se za mreže. Hvala. Hvala vam, gospodine Van Miltenberg. Gospodine Kramer, izvolite, imate riječ. Mislim da tu ne možemo imati pristup a la carte i uzimati samo ono najbolje i tu su države koje nisu u EU kao Norveška i Švicarska i s njima imamo ugovor i oni za to moraju platiti i tu se moramo držati određenih zakona. Dakle, regionalne zračne luke bi trebale biti profitabilne barem za 10 godina, dakle barem 50 njih je dakle deficitarno. Kako vi postupate po tom pitanju i ko će to sve platiti? Dakle, poreznici i onda kažete da je Europski sud ta instanca koja treba odlučiti kada se krše socijalna prava. Da li vi to prihvaćate ili kažete ne, sve to želimo rješavati unutar Britanije i zašto mi sada tek vodimo ovu raspravu nakon referenduma? U stvari smo o e, manama napuštanja Europske unije posljedicama trebali govoriti prije. A ako 30 godina govorite protiv Europske unije, onda se ne trebate čuditi da su ljudi jedan puta protiv EU. Merci, monsieur Kramer. Hvala vam, gospodine Krameru. U ime FDD-a želi li se netko javiti za riječ? Ne. Onda ćemo preći na govornike. Imamo jako mnogo pitanja. Vezano s to što će se zadržati od pravne stečevine, vezano o tome što je AZA u svemu tome može učiniti. Zatim isto tako kako će se osjetiti posljedice kod regionalnih značnih luka. Isto tako, ako imamo tvrdi Brexit, to ćemo imati plan B. Za zakuplovstvo jeste razmišljali o nečem drugome. Jeste li na neki način već anticipirali možda to? Govorimo o posljedicama na mobilnost. Ne bismo li trebali se na europskoj razini koordinirati? Govori se i o regulativi i sada ću vam dati riječ, svatko ima tri minute da odgovori na to. Jer da, mi si postavljamo takva pitanja, ali opet vi kao dionici na tržištu jeste li već možda razmišljali o odgovorima na ta pitanja. Predam vam riječ gospodine Holande, izvolite. Samo ću uzgled reći da sam eh, bio za remain, dakle za ostanak u Europskoj uniji i to s argumentom da je jedinstveno zakupno tržište najveći uspjeh što se tiče normalnih, običnih eh, radnih ljudi u Europskoj uniji. U mom kućanstvu me nitko nije poslušao kao što to i obično biva, tako da sada moramo biti pragmatični i napraviti najbolje što možemo. Da odružim neka od pitanja Zakupno tržište je po svojoj svojoj prirodi integrirano tržište i moramo imati zajedničke standarde, zajedničke načine rada kako bismo smanjili trošak, e, složenost, kako bi sve bilo sigurnije. Dakle, kada govorimo o EASI, onda da, mi očekujemo da ćemo i dalje biti u EASI, e, zalažemo se barem za to što se tiče Ujedine kraljevine i mislim da tu imamo i široku podršku za to, slično i e, jedinstveno europsko nebo. Sa EAS i jedinstvenim europskim nebom i sa Cezarom mislim da je Ujedina kraljevina e, bila jedan od glavnih zagovaratelja svega toga i mi smo i najviše na tome radili. I stoga mislim da u začnoj luci Heathrow smo bili jedni od e, prvih koji smo usvojili ECDM, e to je pokrenulo zatim Cezar i bili smo i prvi po pitanju upotrebe novih tehnologija. Mislim da je u našem interesu da tako nastavimo raditi. Koje su posljedice bile do sad? pa imamo najveći porast e, u putnicima i u robi u proteklih 6 do 9 mjeseci naspram e, prošlih 10 godina. Najveći dio toga se tiče e, tečene valute, ali se radi o tome da se sada ponovno stabiliziraju stvari u jednoj kraljevini, da se vraćaju poslovanju i da prepuštaju nam odluke kako da najbolje uredimo sektor. Brexit je političko pitanje, a ne poslovno pitanje, kao što sam rekao, ali mislim da ako zanemarimo e, normalne ljude i ta poslovna pitanja, onda će to sve i postati politička tema, moramo se pobrinuti da imamo gospodarski rast i nova radna mjesta, to je naša zajednička odgovornost, a poslovni sektor mora u samom tome moći doći do glasa i trebamo što više se pridržavati statusa quo i to je u korist svih ljudi, ne samo onih koji žive u jedinoj kraljevini, dakle kad govorimo o jedinstvenom zakupom tržištu, to jest. Hvala vam. Hvala vam, gospodine Lande, sada ću dati riječ gospodinu Tolandu. Hvala vam. Možda da govorimo o ASIO o i kao o u ikaku. Mi jednostavno ne znamo što će biti. Mi mislimo da bi trebala biti e, uzajamnost, e, jednakost i da tako to treba zadržati. Ne znamo kako će jedna kraljevina pristupiti tim stvarima e, tijekom pregovora. Što se tiče plana B, nema ga. Mi naravno razvijemo vlastite scenarije, ako smo zabrinuti, nama je to ključni prioritet, budući da Irska jako ovisi o povezanosti s Ujedinom kraljevinom, ali jednostavno nemamo nikakvu ideju kakav će, biti plan e, iz Ujedine kraljevine, hoće li pregovori uspjeti. Vjerojatno ćemo e, kasnije čuti e, kakva će biti reakcija tržišta, bit će produljena ta neizvjesnost i neki od naših klijenata će vjerojatno morati pričekati, ne odmah kupovati e, zakupovne karte. Što se tiče regionalnih zračnih luka, one gube novac. One su lokalno najvažnije značne luke za lokalno gospodarstvo i ovo će biti veliki udarac njih na njih. E, pokazao sam jednu proznicu vezanu uz izloženost regionalnih naših luka e, u smislu povezanosti s Sjedinim kraljinom. Mislim da tržište treba platiti za sve to, a ne porezne obveznice, što znači da trebamo potaknuti konkurentnost, potaknuti e, dovršetak jedinstvenog neba i zadržati letove. Netko je povezao pitanje, netko je postavio pitanje vezano uz Sjevernu Irsku. Mislim da treba reći da dva od tri putnika e, koji dolaze na cijeli otok Irske dolaze kroz Irsku, dakle ili idu u Irsku ili idu na sjevernu Irsku. A Sjeverna Irska je jako izložena, isto tako jednoj kraljevini. Imat ćemo e, složenu situaciju na granicama, na trgovinskom tržištu i ta ekonomija je jako povezana. Što znači da ono što će biti nama najteže, bit će još i teže u Sjevernoj Irskoj. Što se tiče posljedica na nas, mi imamo veliki rast i to je dobro, ali kao što vidite, e, priljev putnika iz Ujedinjene kraljevine opada i to je sam početak već Brexita. Mislimo da postoji ta neizvjesnost vezano s to što će se dogoditi u jednom trenutku. Imamo mislim 23 leta u uh, zračne luke iz Dublina, a 8 ili 9 letova dolaze pak prema nama. Mislimo da će doći do neravnoteže u pregovorima u smislu težine i utjecaja na pregovore koje mi imamo naspram drugih. Hvala vam lijepo gospodine Tolande. Sada ću dati riječ gospodinu Goldanelu. Hvala vam lijepa gospodine predsjedateljice. Znači, luke koje će ostati u jedinstvenom tržištu i jedinstvenom zakonom prostoru su zapravo one koje će imati najviše šanse od ovih, jer Posljedice Brexita tiču se prije svega zračnih prijevoznika koji će biti pod novim pravilima i koji operiraju u zračnim lukama u kraljevine. Tu se radi o zračnim, se o prijevoznicima koji su pod engleskim certifikatima i koji danas operiraju na jedinstvenom tržištu i oni će najviše, najviše snositi posljedice Brexita. To se zatim onda može eventualno odraditi na druge zračne luke u europskom zakupnom poslu i stoga će biti zanimljivo vidjeti što će se dogoditi u pregovorima. Isto tako, različiti govornici su postavili različita pitanja. Regionalne zračne luke koje jako ovise o čarter prijevoznicima koji posluju pod engleskim certifikatom za njih će biti svakako posljedica nakon Brexita i oni će morati ih podnijeti. Pitanje koje se postavlja u budućnost za Europljane je e, ekonomski model prijevoznika iz naših luka postoji, ali sada imamo situaciju da europljani vole putovati sa tim našim modelima koji postoje, a bojimo se da putnici će i dalje htjeti naravno putovati prema tim modelima, prema tim načelima, a vidjet ćemo kako će se ta prezina ispuniti na jedinstvom tržištu Europe u budućnosti što se tiče dakle država koje će i dalje biti na, na jedinstvom tržištu, kako će oni preuzeti tu ulogu. Hvala predstavnicima različitih luka. Sada ćemo prijeći na drugi panel. Sada se okrećem prema vama. Vi ste predstavnici nekoliko zračnih e, prijevoznika i aviokompanija. Dakle, napravit ćemo slično kao i malo prije. Imat ćete između 5 i 7 minuta kako bi se nam rekli koje su to prema vama buduće posljedice Brexita. Krenut ćemo sa William Volšem. Vi ste e, predstavnik iag dakle International Airline Group i izvolite.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 Hvala vam najljepše, dame i gospodo. Čas mi je biti ovdje. IAG je e, proizvod Europske unije. Mi smo multinacionalna, multibrand grupacija sa sjedištem u Španjolskoj. Našim dionicama se trguje na londonskoj burzi gdje nam je i sjedište. Imamo šest najvećih, e, najvećih brendova. Registrirani smo u Velikoj Britaniji, Španjolskoj, Francuskoj i Irskoj a upravljamo tim poslovanjem iz Krakova u Posljenskoj. E, prevezli smo više od 100 milijuna putnika prošle e, godine. E, ja imam boravište u Irskoj mi smo ponosni na, na naša dostignuća, a vi kao parlament, vi morate biti ponosni što čuvate zapravo srž srž Europske unije i njezinih temeljnih vrijednosti. Nismo vam, nažalost, još omogućili besplatan prijevoz, no imate dobre e, zapravo uvjete nije e, važno samo tko je profitirao. Više od 900 milijuna ljudi je prošle godine putovalo u ili iz Europske unije. Ove godine očekujemo milijardu. Od e, trenutka deregulacije zračnog prometa iz 1993. imamo sve više niskotarifnih prijevoznika i niskih e, i niskih e, cijena. Ne trebate gledati prozirnice, govorim nešto e, druge. Ogroman je broj i gradova u koje letimo sa, e, od 692, porastao je na 3200 200 gradova. Imamo isto tako veliki broj luka sa više od dva prijeznavnika. Vrijednost je negdje oko 210 milijardi e, eura. Imamo 8 milijuna radnih mjesta, što zapravo predstavlja 1% BDP-a govorimo o 97 milijardi i 1,3 milijuna radnih mjesta. Od danas e, imamo naručbe novih zrakoplova u vrijednosti od 16 milijardi dolara, američkih e, dolara. Vi znate da se krila Airbusovih zrakoplova proizvode u Velikoj Britaniji. Nadajmo se da ćemo naše zrakoplove dobiti, e, dobiti s krilima. Zrakoplovna industrija se i dalje e, temelji na vlasništvu i kontroli. Bilo je nekih e, koraka da se to liberalizira. No za potrošače je vrlo važno to što industrija prodaje naše proizvode godinu dana unaprijed i zbog toga smatramo da se pregovarači moraju usredotočiti na našu e, industriju jer jedna milijarda ljudi koja će u sljedećoj godini e, putovati e, da oni mogu to učiniti sa sigurnošću znajući da će zračni prijevoznici njima pružiti tu uslugu. Također, međunarodni sporazumi e, daju siguran e, okvir e, koji postoji od prije Europske unije. Smatramo da Unija i Velika Britanija moraju potpisati sveobuhvatni zračni sporazum koji e, će biti otvoreniji od već postojećih potpisanih s Kanadom, SAD-om i sličnom. Naime, naši odnosi su mnogo dublji nego odnosi sa ostalim, e, e, ostalim državama. Također, to je važno i za potrošače, jer se na taj način E, može održati sloboda e, kretanja da putnici mogu doći u sva područja. Vrlo je važno da prijevoznici u Velikoj Britaniji i u Europskoj uniji budu u vlasništvu e, svih pripadnika trebalo bi moći potpisati zapravo jednostavan i jasan sporazum. Pregovarači moraju naći načina da uvjere Veliku Britaniju da ostane članicom eas Naime, Velika Britanija je uložila mnogo toga u agenciju i njezinoj je uspostavi značajno, značajno doprinjela. 40%, 40% jasenih djelatnika jesu britanski državljani. Dakle, mi se isto nadamo da će se kroz zajednički e, odbor moći omogućiti Velikoj e, Britaniji da u tome da taj rad i dalje bude uključena. Sigurnost je nevjerojatno važan aspekt zračne industrije danas mi ne smijemo ni na koji način e, sniziti, smanjiti e, te standarde. Da, postoje značajni izazovi, no mi smatramo da oni moraju biti prioritetni. Dakle, koristi koje smo dobili, e, koje su potrošači dobili, moraju i dalje biti zadržani nakon Brexita. Hvala. Hvala vam lijepa. Dajem sada riječ gospodinu O'Leariju. Izvolite. Ladies and gentlemen, Velika mi je čast što sam e, tu, mnogo vremena sam e, proveo u Briselu, pa mi se uvijek u Brisel drago vratiti. Ryanair je omiljena europska zračna kompanija ove godine e, očekujemo 130 milijuna 130 milijuna putnika i Eh, oni koriste naše eh, nove, eh, nove zrakoplave. Naša prosječna cijena je 41 euro, a mi se ponosimo time što smo smanjili, zapravo pokrenuli smanjenje cijena u čitavom sektoru. Svemu tome se trebamo divimo. Tu je i čitav niz važnih pitanja kojima se danas moramo baviti. Nije samo to da mi svuda letimo u Europi, ovo je koliko ćemo rasti sljedećih godina. Mi smo irska kompanija i nakon Brexita moći ćemo slobodno letjeti u Europi, ne možemo baš u Velikoj Britaniji, ali mi ćemo mnogo zrakoplove e, e, prebaciti na regionalne europske e, aerodrome, a Hitrov će možda biti prazan u to doba. Dakle, to je prava prilika. Nije da neće više biti letova ako se britanska vlada bude držala svog sadašnjeg e, sada, sadašnjeg stajališta, oni će izaći ne samo iz Unije, nego iz otvorenog e, neba. Dakle, Velika Britanija će morati naći načina da se vrati u otvoreno nebo, to je na neki način nemoguće zato što nema dovoljno dobre volje naspram Velike Britanije i to u Europi. Dakle, ja ne podcjenjujem Air France ni Lufthansa, Lufthansa e, koja želi e, zapravo e, srediti sve nas niskotarifne prijevoznike što mi moramo učiniti i moramo pogledati u, oči stvarnosti. E, sudjelovao sam na mnogim sastancima s britanskom vladom. Pitali smo kakav je plan B, oni su rekli nema ga. A kada smo mi rekli a što ćemo onda, onda je jedan od pregovarača rekao kako će postojati sporazum, bilateralni sporazum između Pakistana i Velike Britanije i da će to nadoknaditi nedostatak prometa između e, Ujedinjene kraljevine i Europske e, unije. Ja sam rekla pa nemojmo da to napraviti kako bi e, bogati skupi aerodromi i dalje mogli naplaćivati preskupe pristojbe svima nama i zarađivati e, velike e, svote. Do 2018 e, kada Britanci budu razmišljeni o tome gdje će, kamo će na godišnji, e pa možda se odluče da će otići prvo u Škotsku i Škotske trajektom u Irsku. Ja to stvarno volim. U stvarnosti kada se oni svi suoče sa eh, hard Brexitom, neće zrakoplovstvo čekati na njih. Mi moramo imati jasan eh, pravni eh, okvir za letove između Ujedinjene kraljevine i Unije do e, rujna 1900, 2018. onda ćemo morati otkazivati e, letove, otkazivati e, godišnje odmore mnogih britanskih i drugih državljana. Doći će do prekida, prekida Eh, prekida prometa, vrijednost mnogih dionica će pasti, recimo eh, IGA, doći će do velikog eh, nereda. Svi ćete se morati s tim suočiti. Međutim, na europskim, u europskim zračnim lusta, lukama nestajaće radna mjesta kao i u turističkom sektoru u Europskoj uniji. Skandinavci, Njemci, po, pojaci neće naprosto moći nadoknaditi izgubljene brojke koje dolaze iz Velike Britanije. Francuzi i Njemci će profitirati od e, preko oceanskih e, letova. Također bit će i ograničenja vlasništva. IGA neće preživjeti e, teški Brexit. Možda e, možda bi dobar savjet bio da jednostavno zanemare rezultate referenduma i ostane u Europi. Što nama treba u Europi? Nama, treba, e, nama trebaju reforme možete e, recimo početi s reformama nekih od vrlo skupih e, e, aerodroma, jer oni u zadnjih 30 godina nisu smanjili svoje pristojbe, dapače oni su ih samo povećali. Dakle, samo letite Rajan Aerom jer ćete na taj način uštedjeti gomilu novaca. Hvala. Hvala vam gospodine Nemojte, molim vas, se natjecati sa značim lukama. Tu smo da nađemo zajednički kompromis i da napredujemo. Možemo onda sad nastaviti. Dajem riječ gospodinu Kennedyu. Vi ste jedan od predstavnika Udruženja Airlines for America. Izvolite, imate riječ gospođo predsjedateljice, članovi ovog odbora, hvala vam što ste me pozvali. Ja se zovem Sean Kennedy, ja sam viši potpredsjednik e, za globalno upravljanje pri udruženju Airlines for America. Mi smo glavno trgovinsko udruženje koje predstavlja e, vodeće prijevoznika putnika i robe u Americi. E, mi prevozimo 90% svih putnika i robe u Americi, a uključujemo American United, FedEx, UPS i Atlas Air u naše udruženje. Na početku želim reći da jako cijenim što sam mogao doći ovaj dom. Ja sam radio u oba doma kongresa kao i u Bijeloj kući pod predsjednikom Barackom Obama. Mislio sam da je reformirati zdravstveno osiguranje u Americi vrlo zahtjevno pitanje, a sada vidim da je ovo vezano s Brexit jedna, potpuno druga razina. Dakle, ovo je vrlo komplicirano pitanje, su pitanje koje će utjecati na Europu, u kraljinu na SAD, na transatlantske i e, europske zračne usluge zračne usluge nisu zapravo složene, svi o tome govore, zato što su svi iskoristili taj proizvod, svi znaju kako se to na njih održava. Moj otac je bio, imao 27 godina kada je prvi put sjeo na zakopov, ja sam imao 5 godina i išao sam na transatlantski let, a moja djeca su putovala u prvih nekoliko mjeseci života. Dakle, Zračno putovanje je nešto što je slično mobilnim telefonima. Na početku je to bio luksus, a sada je to nešto što je samo po sebi razumljivo i što je svak, svaki, svakodnevni dio naše kulture. Svaki dan imamo 387 letova iz Sjednih američkih država u 27 država članica Europske unije sa 76 tisuća putnika svaki dan. 20% tih putnika dolaze u Europu tako što presjedaju u Londonu. Zapravo gotovo 53% svog prometa e, sa presjedanjem u Londonu Heathrow e, ide prema drugih 70, 27 država članica Europske unije, dakle vrlo, Hitro je vrlo važan za globalnu i europsku povezanost. Imamo multilateralne, bilateralne zakupovne sporazume e, između kojih zračne prijenosnici ne bi imali e, dozvolu da putuju. E, imali smo sada već dugo desetljećima status quo i vlade su isključili zračne usluge iz trgovinskih sporazuma, zato smo imali već sustav E, imali smo u 2007. godini sporazum o otvorenom nebu između SAD-a i Europske unije. Sad imamo dakle 10 godišnju toga što je liberaliziralo e, zakopano tržište e, transatlantsko, što znači da nije bilo nikakvog ograničenja za letove između SAD-a i Europe. Taj sporazum je pravni, pravni temelj za e, zakupovne saveze poput Star, SkyTeam i za velike europske zračne aviokompanije poput Lufthansa ili drugih. Velika većina tih putnika putuje sa nekim od tih saveza. E, zračni prijevoznici se koordiniraju e, što se tiče ruta, vremenskih e, vremenske rasprostranosti i kapaciteta, što znači da imamo bolju pokrivenost sa letovima, više letova tijekom dana i bolje, bolju povezanost, što znači da onda imamo i konkurenciju i time se snižava trošak za putnike. Kada je Ujedinjena kraljevina službeno napusti Europsku uniju u ožujku 2019. godine, neće više biti član e, sporazuma otvoreno nebo ili Europskog jedinstvenog zakupnog tržišta, što znači da na prvi dan Brexita začni e, zračni prijevoznici iz SAD-a više neće smjeti letjeti prema Ujedinjenoj kraljevini ili preko Ujedinjene kraljevine do drugih članica Europske Isto to je, je tako i za europske e, zračne luke. Što znači da, za razliku od drugih industrija, poput e, poljoprivrede ili telekomunikacija, e, gdje postoji rezervna, rezervni sporazum u okviru VTO-a, ovdje toga nema. Imamo bilateralne sporazume koji su iz 50. i 60. godina. Zračni promet je tada bio jako drugačiji, kao što se može neke od vas sjećaju. Tada smo imali telefone koji su još bili pričušeni za zidove, to je bio poslovni model koji nema ovu robustnu zelost koju imamo sada i što naši klijenti očekuju od nas. Isto tako imamo i e, bolju povezanost uz nižu cijenu zahvaljujući ovim sporazumima, a e, odobrenje vlada ovisi o potpunosti slobodnom tržištu, što će prestati sa Brexitom. Zatim, isto tako mi znamo da aviokompanije prodaju karte godinu dana unaprijed, što znači da e, svi moraju imati tu sigurnost da će moći kupovati i prodati karte već od ožujka 2018. godine. Neki su rekli da jednostavno američke aviokompanije trebaju premjestiti e, se sa Heathrow na druge, na druge zračne koje su čvorišta na kontinentalnoj Europi. To zvuči kao jednostavno, ali to je zapravo teško provesti, zato što smo mi kao američke aviokompanije uložili e, biljun milijune, to milijarde dolara u London e, Heathrow. I to jednostavno nije za nas trenutno održiva opcija. Što nam onda preostaje? Putovanje je postalo sve prisutno kao i usluge mobilne telefonije. Vjerojatno e, vaši birači misle da će e, na prvi dan Brexita moći i dalje nazvati sa mobilnim telefonima nekog u jedinoj kraljevini. Očekivat to slično i kada se radi o zakupovnoj industriji. Očekivat da neće doći do prekida. To znači da Ujedinjene kraljevine Europske unije moraju sada napraviti nešto kako bi e, ostvarili pravnu sigurnost za birače. Postoje dva koraka koja su potrebna kako bi se održala međunarodna konektivnost između SAD-a i Ujedinjene kraljevine Europske unije. Kao prvo treba nam sporazum e, e, o otvorenom nebu između SAD-a i Ujedinjene kraljevine, to trenutno mi radimo već, a kao drugo E, treba nam neki liberalizirani sporazum e, sličan otvorenom nebu ili pak otvorenom nebu i između jedne kraljevine Europske unije. Znamo da morate mnogo toga napraviti u vrlo kratko vrijeme kako bi se postavili sporazum e, među vladama i za, za sve industrijske sektore što se tiče Brexita, ali veliki prekid u zakupovnim uslugama između SAD-a, u kraljevine i Europske unije bi doista nanio štetu svima. E, kao što znate, govori se o prijelaznom sporazumu kako bi se smanjio učinak na države članice u slučaju izlaska ujedinjene kraljevine. E, to, će, to se tiče onih industrija koje će doživjeti najveće prekide kada do toga dođe i zakoplovstvo doista tu treba biti prioritetno pitanje jer je ono jedna od tih industrija i ne bi smjelo postati taoce e, u pregovaračkim pozicijama. E, američka zakupna industrija e, jako cijeni vaše vodstvo što se tiče rješavanja ovih pitanja i hvala vam još jednom što ste me pozvali. Hvala vam. Sada dajem riječ gospodinu Tomasu Kropu. Vi ste viši potpredsjednik u e, korporaciji Lufthansa. Izvolite, predam vam riječ. Poštovana gospođo predsjedavajuća, dame i gospodo zastupnici, ovo je vrlo dramatičan događaj za cijelu Europu i Michael je već rekao ka, usporedio je kao da je do Brexita došlo u Francusku ili Njemačkoj, iako tome nije tako i za grupaciju Lufthansa je to vrlo velik događaj koji će imati strašne posljedice i naravno da bi nas radovalo kada ne bi došlo do Brexita, iako to nije na nama. Ono što mi želimo, želimo otvoreno nebo, želimo veliko europsko tržište, želimo zadržati to tržište. Prije 25 godina ovoga tjedna otvoren je, otvoreno je jedinstveno tržište u zrakoplovstvu a prije nekoliko tjedana su europske aviokompanije se e, založile povodom 50. E, obljetnice rimskih ugovora da se borimo protiv populizma i one su izrazile svoje negodovanje prije izbora u Francuskoj i Nizozemskoj, što je onda imalo pozitivnog učinka. A ovdje u odboru TRAN sada mogu govoriti i Zadnjih nekoliko dana smo imali velike nerede povodom G20 sastanka. Tu se radilo o slobodnoj, ali i poštenoj trgovini. I ono, gospod, ono zakonodavstvo koje već postoje, primjerice i po pitanju prava putnika, e, tu vidimo na istoku da e, oni koji lete u Japan ili u Kinu, oni imaju putnička prava, dakle i kada lete tamo i kada lete natrag, ali samo ako lete sa europskim prijevoznikom, jer ako letite primjerice sa Japan Airom, sa japanskim prijevoznikom, onda ne vrijede ista pravila. Dakle, ako mi kao Lufthansa letimo Berlin, Frankfurt, Peking, onda mi moramo platiti za emisije, ali primjerice ako Qatar eh, Airways eh, ili China Airways eh, leti, oni ne moraju platiti za emisije. Dakle, postoje europska prava, putnička prava, europsko trgovanje emisijama i e, sloboda kretanja i sve to vrijedi za europske prevoznike, ali ne za druge. Dakle, otvoreno nebo, otvoreno za sve, ali onda mora zakonodavstvo vrijediti za sve, za sve sudionike koji prijevoze putnike na europskom području i stoga imamo vrlo velike probleme. Imamo susjedne države kao primjerice Turska. Tu e, postoji zabrana prosvjedovanja u Turskoj i to se nama uopće ne sviđa. Ili primjerice netko tko proizvodi u Europi, taj se mora e, držati E, naših prava i mora imati na umu da mi ovdje zapošljavamo 100 tisuća radnika. Dakle, to ne smije biti na uštrb naših zaposlenika. Mi smo koristili jedinstveno tržište kako bi mogli ulagati, primjerice u suradnji sa Austrian Airlinesom, sa Brussels Airlinesom, no svugdje postoje isti zakoni i ono što mi želimo da svi ostanemo skupa i do sada su Lufthansa i British Airways dobro surađivali i mi ne želimo da sada unutar jedinstvenog tržišta imamo različite zakone. I stoga je vrlo važno da ako doista dođe do Brexita, što nam je jako žao, i mi nismo prodali e, dio e, svoje grupacije zbog Brexita. Mi nismo znali da će doći do Brexita. Dakle, otvoreno nebo, isto zakonodavstvo, zajednička stečevina i tako dalje. Mi ne želimo drugi razred, jedan niži razred. Znači, mi ne želimo e, biti jedini europski prijevoznici, ali svi koji koriste europsko tržište moraju se držati naših pravila. To je naše jasno stajalište Lufthansa grupacije. Postoji i jedna... Dakle, e, mislim da sve može ostati kako je, ali moramo imati ista pravila za sve. Hvala vam, gospodine Krop. Ja ću e, prijelaznu zamijeniti predsjedateljicu. Sa riječima gospodin Pastliner, on je direktor o međunarodnim javnim politikama u korporaciji TUI. Hvala vam. E, gospodine predsjedatelju, mnogo toga već rečeno, pa ću se ja pokušavati usredotočiti na e, kod turizma. Dakle, vrlo kratko da vidimo o čemu se radi kod TUI-a. Mi smo e, glavna turistička kompanija na svijetu, imamo 67 tisuća zaposlenika diljem svijeta, imamo 16 kruzera, imamo 153 e, zrakoplova e, u 60 državama i, smatramo da smo doista europsko poduzeće. Imamo 1600 agencija diljem Europe, imamo 20 hotele, imamo više od 20 milijuna klijenata iz 31 izvornih tržišta koji putuju u 180 država diljem svijeta s nama. Da vam dam nekoliko brojki o doprinosu turizma eh, u BDP-u Europske unije. Sve u svemu to iznosi 1500 milijardi eura i na ovom grafikonu možete vidjeti da glavnih pet destinacija za državljane iz Ujedinjene kraljevine su Francuska, Italija, Španjolska, Grčka i Portugal, a u četiri od tih pet destinacija e, imamo više od 10% udjela turizma u BDP-u. U Grčkoj taj postotak iznosi čak 18,6%. To su dakle brojke koje doista moramo imati na umu kada gledamo cijelu sliku. što bi se moglo potencijalno dogoditi. Moramo govoriti o potencijalu, zato što naravno nemamo sve činjenice pred nama i moramo u određenoj mjeri špekulirati. Mi smo naručili studiju koja nam je pokazala nekoliko potencijalnih učinaka Brexita na turizam u 27 država članica Europske unije. Dakle, u toj studiji se začunalo da će doći do gubitka od 21 milijarde eura samo što se tiče potrošnje na turizam kada bi doista došlo do Brexita. Ako to zatim razvrstamo i vidimo kako se to odnose na glavne turističke destinacije, onda bismo vidjeli da primjerice Malta e, će morati e, se suočiti sa smanjenjem od 2,4% BDP-a samo zato što bi došlo do smanjenja trošenja na turističke usluge radi Brexita. Španjolska je i dalje evo 0,5% BDP-a ipak i mislim da su to dosta velike brojke. Na lijevoj strani ove poznice možete opet vidjeti neke od koristi e, turizma u EU. uniji. Imamo 10% udjela BDP-a, dakle turizma i putovanja u EU, uniji, što je isto tako 11,6% radnih mjesta, to je 26,5 milijuna radnih mjesta u Europskoj uniji, a otprilike 500 milijuna međunarodnih turista godišnje dolazi u Europsku uniju, što znači 40% svih međunarodnih dolazaka diljem svijeta otpada na Europsku uniju. Na sljedećoj prozirnici kako bih vam bolje prikazao kako se to odnosi sa Brexitom i sa priljevom turista iz Ujedne kraljevine. Glavnih pet turističkih destinacija iz Ujedinjene kraljevine za putnike dakle, iz Ujedne kraljevine su Francuska, Španjolska, Portugal, Talijanska i Grčka, to možete ovdje vidjeti. A broj turista koji odlaze iz Ujedinjene kraljevine u te države godišnje dosta su visoke. Dakle, 13,5 e, e, milijuna ljudi svake godine E, u 2016. godini iz Ujedine kraljevine primjerice u Španjolsku, a jedna napomena što se tiče ove brojke za Grčku, dakle 2,5 milijuna, to čini 10% svih međunarodnih dolazaka e, u Grčku. Dakle, 10% svih međunarodnih dolazaka u 2016. godini u Grčkoj od, odlazi na dolaske iz Ujedne kraljevine što je dosta visoko. Evo neću nekoliko brojaka s desne strane koje sam već spomenuo, neću to ponavljati, samo da vam kažem da je to doista europsko pitanje, ne samo pitanje koje se tiče Ujedne kraljevine, za nas je važno sagledati obje strane. Mi imamo Thomson Airways, dakle zračnog prijevoznika u jednoj kraljevini, imamo pet aviokompanija u 27 država članica Europske unije, stoga moramo sagledati obje strane. Dakle, 27 sedam e, zračnih prijevoznika e, iz Ujedne kraljevine prevoze, e, e, to jest rade jedan milijun broj letova e, i imamo i sličnu situaciju iz drugog smjera, dakle isto tako jedan milijun letova i toga vidimo da je tu ima uzajamni interes. Što bi se moglo dogoditi? Moglo bi se smanjiti sporazume o zračnim uslugama, to smo već čuli, Primjerice kada se radi o jedinstvenom zakupovnom prostoru, ti sporazumi možda nisu dovoljni, sigurno će doći do smanjenja u kružnim putovanjima, bit će manje izbora, manje konkurenata, e, isto tako, to bi moglo biti jedna od posljedica. I ovo što sam vam prije i rekao, dakle mogu bi doći do pada, to jest najvjerojatnije će doći do pada e, što se tiče rashoda u turizmu, ako dođe dakle do tvrdog Brexita. Sveukupni učinak na BDP za Europsku uniju, uključujući i Ujedinu kraljevinu, iznosio bi dakle, gubitak od 210 milijardi eura prema toj studiji. To je dosta možda ekstreman scenarij gdje dakle, gledamo što bi se dogodilo kada znači promet stane i kada bi se nekim drugim prijevoznim sredstvima poput vlakova, tega, i buseva nadoknadio taj gubitak. To je dosta ekstremno, ali ipak to vam daje E, neki osjećaj o tim brojkama i što je ovdje sve na kocki kada govorimo o turizmu i Brexitu. Sljedeća prozirnica, samo nekoliko ključnih zaključnih poruka s naše strane. Mi smatramo da treba sačuvati europski zajednički zakupovni prostor zbog te činjenice da prije liberalizacije zračnog tržišta, dakle prije 1992. godine nismo imali, nemamo teme za budućnost, za budućnost nakon Brexita. Treba tu zadržati Ujedinu kraljevinu to. Na prvom mjestu je sigurnost i na kraju, nešto smo već čuli, trebamo već sada pravno e, e, gledati kako ćemo oblikovati e, sigurnost i, imati letove za ljeto 2019. godine. I dakle, što prije nešto poduzmemo, to bolje. Hvala vam lijepa, gospodine Pasleitner. S vašim izlaganjem smo zaključili ovaj dio pa- panela kojeg smo posvetili aviokompanijama. Vidjeli smo da u zraku možemo doživjeti više turbulencija nego na kopnu. Sada ćemo ponovno krenuti sa postavljanjem pitanja. Krenut će gospodin Wim Kamp eh, kao koordinator eh, Molim vas, e, tri minute maksimalno. Hvala gospodine predsjedavajući. Već sam nekoliko puta objavio na Twitteru da je Brexit nemoguć. I znam da bi to moglo nanijeti štetu u mojoj političkoj karijeri, ali ja rado govorim o stvarnosti i imam dva pitanja aviokompanijama. Kao prvo, gospodin Kennedy je već govorio o tome što znače sada stari bilateralni sporazumi. Čuli smo da nakon ožujka 2018. više neće biti letova, ali postoje još ti stari bilateralni sporazumi o zračnom prometu. Je li to onda znači povratak na to jer moramo nešto učiniti. A kao drugo želim postaviti pitanje Lufthansi. Lufthansa se nalazi u drugačijoj situaciji. Jer eh, Lufthansa je pravno e, ima sjedište samo u Europi. Da li mislite da će zbog toga doći do razlika u cijenama u usporedbi s drugim kompanijama, odnosno da li će doći do deliberalizacije tržišta? Hvala. E, Hvala gospodine Van de Kamp, a sada u ime socijalista i demokrata gospođa Ajara Sender. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Želim vam zahvaliti na ovim informacijama koje smo čuli. Ne znam da li, će nas, da li bi nas trebali trebalo umiriti ili prije ne. Ja ću govoriti o nužnosti toga da kao da što prije, o nužnosti toga da što prije riješimo nagomilane probleme, ali tamo gdje je puno problema postoje mnogi interesi i tako da moramo što prije razjasniti situaciju i treba nam jedna globalna organizacija. Europa bi trebala sada staviti na stol različita pitanja, probleme koje treba riješiti. Primjerice, potrebno je ojačati suradnju s Ujedinjenom kraljevinom. A što se tiče socijalnih implikacija, vi znate da mi trenutačno radimo na tome da sagledamo kakve će sve e, implikacije biti kada primjerice govorimo o posadama, posadama iz trećih zemalja i tako dalje. Dakle, mislim da je potrebno vidjeti kakve će posljedice biti na europskoj razini na dolazećeg Brexita i stvaramo sada veliku zbunjenost. Mislim da e, ovo zanimanje više na ovaj način više neće biti toliko atraktivno za mlade ljude. Zatim, vezano uz turizam, trenutačno imamo jedan ogroman problem. Naime, radi se o turistima koji nemaju vizu ili koji ne mogu ishoditi vizu, primjerice Rusi i tako dalje. I sada, nakon Brexita, vidimo da ne postoji pravo rješenje. Gospodin Van den Kamp, vi ste rekli da Brexit nije moguć i mislim da ste u pravu i kako uopće postupati s ovim velikim promjenama. Možda da sklapamo ugovore kao sa Švicarskom ili nekim drugim zemljama, ne znam. Mislim da će onda Britanci morati jednostavno stati u red i zatražiti vizu, pa možda nas možete informirati o tome kako vi to vidite. Zatim sigurnosni aspekti. Već smo čuli dosta toga vezano uz Aha, e, već smo čuli o računalima, da li se smiju e, nositi e, računala u kopčezima ili ne. Pa me zanima što vi mislite o tome. Dakle, to je vrlo zanimljivo pitanje. Možda možete nešto reći o tome. I potom pitanje kako ćemo riješiti različite sporazume, kako ćemo ih nastaviti kako ćemo uzeti u obzir problematične aspekte i tako dalje, kako ćemo provoditi sudske odluke i tako dalje. Hvala, a sada gospođa Foster, izvolite. In politics, you know, you're either one of those people where the glass either half full or half empty. U politici uvijek možemo se pitati je li čaša polu puna ili poluprazna, a mi moramo zapravo reći kako je polupuna. puna i drago mi je bilo čuti najbolje umove zrakoplovnog sektora. Da, pred nama su mnogi izazovi, no istodobno postoji i mnogo negativnosti. Mnogo je pitanje. Hvala vam svima na vrlo zanimljivim izlaganjima. Slažem se s gospodinom Walshom mi moramo naći način da postignemo dobar cjelokupni sporazum. Zašto? Zato što moramo omogućiti glatki prijelaz, kratku tranziciju nakon Brexita. To znaju sve naše kolege iz Irske i iz drugih država članica u proteklih 17 godina bavila sam se mnogim zakonodavnim aktima koji se tiču e, zrakoplovne industrije, zrakoplovnog e, e, sektora. Stoga bi me zanimalo zašto bi itko pomislio da Britanci ne žele poštivati pravila u čijem su donošenju sudjelovali? Eto, to je pitanje za sve vas. Također vi ste spomenuli pitanje vlasništva i kontrola, kontrole. To je jedan od većih e, problema koji postoji i u e, sporazumu otvorenog neba koji imamo sa SAD-om. Dakle, u potpunosti slažem da bismo trebali ostvariti napredak u tom području. No, Ryan mi ne želimo da napustite Ujedinjenu kraljevinu, vi ćete nam nedostajete. Ja sam se e, borila, žestoko sam se borila za e, mogućnost potrašača da odaberu zračnog prijevoznika. Borila sam se za niskotarifne e, prijevoznike, za mogućnost da ljudi po, E, lete po povoljnim e, cijenama. Dakle, Michael, nemojte otići iz Velike Britanije jer ćete nama nedostajati. Dobro je što postoje Airlines for America. Ja sam radila za prvu privatiziranu kompaniju znači, e, i mi smo se značajno odmaknuli od nacionalnih e, kompanija a promet u Sjevernom Atlantiku, iznad Sjevernog Atlantika je prevažan, moramo osigurati da ne dođe ni do kakve blokade. A što se tiče Lufthansa, E, da, mi ćemo se baviti tržišnim e, natjecanjem, to je važna tema rasprave. Međutim, brinu me e, note koje daju naslutiti da postoji želja za uvođenjem protekcionizma i to me brine. Pazite što želite. Nama trebaju prava putnika mi ćemo narati e, e, učiniti sve da to i postignemo, da imamo okvir za dobro tržišno natjecanje. E, nadam se da mnogi ljudi iz branše rade s političarima kako bi postigli najbolji mogući mogući rezultate. rezultat. Postojaće e, Brexit i to je zadnje što želim reći. Nitko nije rekao hoće li biti mekan ili e, težak, e, nego potrudimo se svi s obje strane La da postignemo što poštenije, da održimo što poštenije pregovore i postignemo što pošteniji, što, pošte, što bolje sporazum. Hvala vam. Hvala gospođo Foster, molim vas da govornici ne govore predugo, da ne govore dulje od govornika, to je, to jest od naših stručnjaka, to je malo paradoksalno, molim vas Pridržavajte se tri minute za govor, inače nećemo imati dovoljno vremena za raspravu, već smo sada izgubili nekoliko minuta. Ne mislim, gospođo Foster, dva puta se javljate za riječ i tu je stvarno parizam samo da govorite dulje od govornika. Izvolite. Puno hvala gospodine predsjedavajući, hvala na prezentaciji. Ja ću prije svega postavljati pitanja i to imam za svakog po jedno ili dva pitanja. Kao prvo, zanima me da vaša reakcija, dakle, nakon Brexita, nakon odluka o Brexitu, naša prva vijest je bila da se zrakoplovni sektor želi e, maknuti iz pregovora o Brexitu. Tko od vas je sudjelovao i da li ste dobili kakav e, odgovor? To bi me e, zanimalo. Dakle, da se cijeli zrakoplovni sektor želi maknuti. Zatim, gospodine Walsh, vi ste rekli da želite sporazum između Europske unije i Ujedinjene kraljevine da bi to bilo bolje nego EU u SAD. Mislim da bi to bilo dobro, ali i EU i Kanada imaju nekakve predođbe o tome. Zatim još jedno pitanje. E, rekli ste da je potrebno prodati, prodati godinu dana prije, a koliko e, unapred vi e, prodajete, vjerujem da se ne prodaje sve godinu dana unaprijed. A gospodin Oliri, vi ste uvijek raspoloženi za razgovor i ako slušamo vas možemo steći dojam da Brexit nije uopće tako strašan i vi ste vrlo kreativni pa vas onda želim priupitati dvije stvari. Kao prvo, da li biste vi mogli uskočiti ako do siječnja nećemo imati sigurnosti, do siječnja 2019. Osim toga, rekli ste da Velika Britanija u svakom slučaju želi ostati otvorenom nebu. Kako bi to moglo onda izgledati? Zatim treće pitanje, gospodine Kennedy, vi ste rekli da godinu dana prije treba prodavati. Koliko posto onoga što prodajete se doista prodaje godinu dana unaprijed? To me zanima kako bih vidjela koliko bi to doista bilo ako nemamo ni nikakvu sigurnost. Ja vjerujem da i vi prodajete tek kasnije. Zatim, gospodine Krop, imam kratki komentar. Vi ste rekli vi e, donosite loše zakone. E, to ste nam rekli nam ovdje u Europskoj uniji, ali mi to radimo uvijek u suradnji sa Europskoj komisijom i Mislim da mnogi ljudi misle da sve ono što je loše dolazi <laughs> iz Brisela, pa me zanima sasvim konkretno što znači Brexit za Lufthansa. Da li imate kakve brojke što bi to značilo za Lufthansa? I gospodine Paslajter, vi ste rekli E, da se radi o gubitku od 21 milijarde u turizmu. Da li se to sad odnosi samo na Veliku Britaniju ili što to znači? I osim toga rekli ste da e, se godinu do godinu i pol e, unaprijed rade rezervacije. Koliki je to postotak ako nam možete reći? Puno hvala. Hvala vam lijepo, gospođo Majster. gospodin Kramer. Danke sehr. Puno hvala. Gospodine Krop, vi ste rekli da nam je potrebna poštena trgovina. U potpunosti se u pravu, ali trenutno nemamo poštenu trgovinu. Imamo različite naknade na različitim zračnim lukama, čak za različite aviokompanije na istoj zračnoj luci imamo različite naknade i to nije pošteno. Zatim tu su i subvencije. Da li vi mislite da će se nakon Brexita to promijeniti, da ćemo sada imati e, pošteniju osnovu ili primjerice Ryanair. Ryanair je u Danskoj zabranjen zato što u Danskoj su na snazi socijalni standardi koji se Ryanair ne pridržavaju. Umjesto da se Ryanair prilagodi, oni kažu mi ne letimo u Dansku. Pa kako na to reagirate? I Zatim e, Gibraltar, to je naravno isto vrlo važno pitanje. Tu nas se već godinama e, blokira kada je riječ o svim regulativama vezano uz prava putnika. Smatrate li da će nakon Brexita da će e, biti manje e, problema sa Gibraltarom. I zadnja stvar, to sam već jedan puta spomenuo, e, mnogi, mnoge zračne luke posluju s deficitom, uzmimo za primjer Kanadu. U Kanadi su naknade tako visoke da svi zračne luke tamo posluju sa plusom. Da li je to možda vizija za budućnost? Mislim da to možda ne bi bilo loše.

Mislim da je gospodin Walsh e, mnogo toga rekao o sporazumima koji trebaju biti otvoreni, fleksibilni, da bi Ujedinjena kraljevina trebala ostati članicom EASE. Dakle, kakvu ste komunikaciju imali E, s gospodinom Barneom i sa britanskom stranom. Mnogi vjerojatno slušaju ovo saslušanje. Dakle, što zapravo je Ujedinjena kraljevina želi, u kom smjeru razmišlja? Eto. Hvala vam, gospođo Klun. Želi se netko javiti e, u klubu socijaldemokrata? Da. Na minutu. Hvala vam gospodine predsjedavajući, požurit ću se. Hvala dakle svima na vašim objašnjenjima i izlaganjima. Kao i vi, meni je žao što vidim da će Ujedina mene izaći iz Europske unije, ali eto, nemamo izbora. Ja imam vrlo jasno pitanje dvije strane pregovaraju, dakle nije samo Europska unija ta, već i Ujedinjena kraljevina. Znamo da je potrebno puno vremena kako bi se dobio politički sporazum, a bez globalnog sporazuma neće biti opće sporazuma. I dakle, ako nemamo sporazuma do tog ljeta 2019. godine, jeste li vi spremni nastaviti sa letovima? Samo jednostavno podići cijenu puta ili postoje druge tehničke prepreke koje vam to onemogućuju? To je prvo pitanje. Drugo pitanje, vi znate da su e, jako regionalno značajne luke dobivala mnoga ulaganja. Sada tvrdi Brexit bi mogao utjecati na regionalne značajne luke, posebice što će se možda promijeniti odnos između letova iz nacionalnih značajnih luka i regionalnih značajnih luka. Što se čuje, ne mislite da treba promijeniti zakonodavstvo po pitanju sjedišta u Europi i kapitalizacije vaših društava. I za gospodina Olirija jedno posebno pitanje. Htio bih čuti vašu strategiju za interkontinentalne letove. Hoće li e, doći do utjecaja zbog Brexita na to? Hvala, gospođa Juton, jednu minutu. Hvala predsjedavatelju čula sam mnogo pesimizma onda se, onda se jako veselim odvažnosti gospodinu Oliriju. Njihove e, tarife se vrlo često temelje na netransparentnim e, ugovorima s manjim zračnim e, lukama. Znači, ako je cijena leta preniska, onda tu cijenu pokriva netko drugi nakon Brexita vi kao Irci nećete imati problema, no većina vlasništva neće biti u europskim rukama. Vaša drskost i odvažnost potječe iz čega mogućnosti da nakon Brexita imate još bolje uvjete ili ste e, sigurno sigurni da će se revidirati e, e, zakonodavni akt koji regulira pragove i razine od 40% sa trećim zemljama. Hvala se da ćemo prijeći na odgovore. E, predložio bih da govorimo o istom redu kao i prvi put kada ste iznosili prezentacije. Dakle, krenut ćemo od gospodina Volša. Hvala vam lijepa, hvala na pitanjima. Biće vam vrlo drago čuti da Michael nije uvijek u pravu i da njegovi scenariji o situaciji nakon Brexita nisu nešto čime bih se ja složio. Ja smatram da će jedan kraljevina i dalje ostati povezana s ostatkom Europe u potpunosti i da će države članice Europske unije koje ostaju u Europske unije ostati su tako povezane sa Ujedinjenom kraljevinom. Mislim da je to u interesu potrošača i da je to i u interesu cijele Europe. I mislim da je zapravo to i u interesu Ryanaira kao i drugi, ja ne bih htio vidjeti situaciju da ne može primjerice voziti iz ujedne kraljevine u drugih 27 država članica Srpske unije. Ne bih htio vidjeti niti scenarij u kojem EasyJet ne može više unutar uh, eh, 27 država članica nastaviti sa letom. Zrakoplovni sektor je značajno doprinio do napretku Europske unije, ali potrebno nam je izvjesnost i tu izvjesnost trebamo dobiti što prije moguće. Mi britanskoj vladi iznosimo iste argumente kao što sam vam ih iznio i danas ovdje. Mi mislimo da se britanska vlada treba usredotočiti na zakoplovstvo u odličnom smislu, to smo im rekli. Mi smatramo da se to može riješiti na jednostavni konstruktivan način. Ja sam i dalje optimističan i e, mislim da ćemo naći rješenja za izazove s kojima smo suočeni i da će Ryanair nastaviti letiti između Europske unije i ostatka Europe. I iako jako cijenim Michaela, ja se i tako ne slažem s njim što se toga tiče. Osim toga, strukture koje smo uspostavili prije mnogo godina kako bismo se nosili sa e, složenoj situaciji što se tiče kontrole vlasništva, što je i samo na kušnju diljem svijeta, da će te strukture dalje ostati e, na snazi. No, e, mislim da bi mi bilo draže da ne moramo udvostručiti te strukture. Ali, ako to treba učiniti, onda ćemo učiniti baš to i kao IAG ćemo se nas, samo nastivati i poštivati sva pravila i sve mjere i nadamo se da će Ujedinjena nam moći ostati e, kao korisnik e, i kao dio organizacije ASE. EASA je, kao što sam već i rekao, značajno doprinjela sigurnosti u zrakoplovnom prometu diljem Europske unije, kao što se tiče uvedene hrane, tako i što se tiče ostatka Europske unije. Ako netko ko je cijeli život proveo u radu u zrakoplovnom sektoru, ja bih eh, se ponadao da će se to tako i nastaviti. Hvala vam, gospodine Volše. Govorili ste manje od tri minute, to je odlično. Izvolite, gospodine Olividi. Samo da odgovorim na neka od pitanja. Wim van de Kamp, bilateralni odgovor nisu plan B, a mislim da ti niti jedna individualna država članica Europske unije neće moći potpisati bilateralni sporazum s Srednom Kraljevinom. 27 država članica će se držati zajedno ili će se sve raspasti. Hoće li britanski građani e, trebati dobiti vize u slučaju tvrdog Brexita? Da, ali ja se ne bi brinuo zbog toga jer neće moći nitko letiti, niti, a, u slučaju e, tvrdog Brexita između jedne krajine i drugih država. Iako gospođa Foster konačno ne počne to svačati, mislim svi govore i u Londonu u iluzijama, misle da će, se, doći do nekog sporazuma, ali nitko ni u britanskoj vladi ne zna kako napraviti sporazum, nitko zapravo tamo dovela ni ne znam što želi, samo da žele napustiti nadležnost Europskog suda pravde. To je vaša odgovornost, to je vaša stranka i razgovarajte s njima. Što se tiče njemačke kolegice, neće biti... E, nekih posebnih mjera. E, žao mi ako ste pomislili da ja smatram da je Brexit e, nevažna stvar. To će biti pravo samoubojstvo. Imaćemo i loš gospodarski rast i ostatku Europe. To će biti jako loše za našu industriju. Ali budući da imamo pokretnu imovinu, mi možemo premjestiti zrakoplove izvan Ujedne kraljevine. Ja mislim da će doći do prekida od nekoliko mjeseci prije nego što će britanski građani shvatiti da ne žele svi u Škotskoj ili u Irskoj provesti godišnji odbor i onda će, ako ne prije, vlada morati se vratiti zdravom razumu. Gospodine Kramru, bojim se da ste vi kao inače u iluziji. Mi smo najvažniji e, zakupovni prijevoznik u Danskoj. Skoro pa u protekle dvije godine smo zašli za 100% rasta u zračnoj luci u Kopenhagenu, ali postoji neki bizani danski model koji dopušta da se blokira, blokiraju letovi naših aviona i da se blokiraju naši putnici, e, iako mi nismo u danskim sindikatima. To je neka vrsta industrijskog terorizma i žao mi ako se za to zalažete, ali mi jako rastemo u Dansku i zapravo se oni trgaju za naše avio e, aviokarte. Moram vam reći da čini se da će biti e, čini se da u Londonu govore da će biti Brexit, ali ne znaju kako će se to dogoditi. I misle zamijeniti otvoreno nebo između Europske unije i Ujedinjene kraljevine sa sporazumom sa Pakistanom. Svi oni Britanci koji vole u Grčkoj, Španjolskoj i e, Portugal povodi, e, povodi godišnji odmor, ne vjerujem da baš e, im se sviđa Karači za godišnji odmor neće biti sporazuma, neće biti letova zatim isto tako, zato što ne postoji pravni mehanizam prema kojem aviokompanije mogu raditi ako dođe do tvrdog Brexita. Dakle, ne može biti do nekog povišenja, ne može doći do povišenja cijena u letovima sa jednom kanjom. Jednostavno, neće biti letova. Ili ćemo imati otvoreno nebo, ili ćemo imati bilateralni sporazum. Ako nema jednog ili drugog, neće biti letova nekoliko tjedana ili mjeseci. Radni standardi su visoki u Raineru, imamo dobre plaće, imamo pet tisuća e, ljudi koji čekaju da se zaposle u našoj aviokompaniji, neki od njih koji trenutno štajkaju u Lufthansa i u e, talijanskom nacionalnom zračnom prijevozniku, ali Italija. Za nas možemo reći da 20% dioničara trenutno su državljani Ujedinjene kraljevine. Dakle, Brexit e, to možda i nije tako velik problem onda u tom smislu. Ja mislim da će Ujedinjena kraljevina nadam se, promijeniti odluku o Brexitu i kada vide E, na jesen 2018. godine više neće biti jeftinih letova u Španjolsku, Portugal i Italiju, onda možda će prosječni britanski birač koji zapravo ne razumije kako se izdaju putovnice za financijske usluge, ne znaju za tom, ali znaju da žele otići u te države na godišnji odbor, onda će shvatiti da su ih zavarali i da su ih prevarili na referendumu i onda će promijeniti mišljenje. Trebamo ostati optimistični, mislim da će Britanci e, promijeniti svoje mišljenje jer će se jako loše provesti u idućih nekoliko mjeseci. Hvala vam lijepa gospodinu Liri. Odmah riječ predajem gospodinu Kropu. Izvolite. A, gospodinu Kennedy, ispričavam se, izvolite. Ja sam htio govoriti o onome što je spomenuo gospodin Wim van de Kamp, a i neki drugi. Naime, što će se dogoditi prema postojećim biletnim sporazumima. Ako dođu do tvrdog Brexita i prvi dan nakon Brexita nema sporazuma u kojoj mjeri ti bilateralni sporazumi nakon što se izvuku i nakon što se skine prašina s njih, dakle 40, 50, 60 i koliko će oni dovesti do pravne e, sigurnosti. Postoje dva ograničenja. Naime, kao prvo oni su e, sastavljeni u tim godinama i tamo se onda točno govorilo koji avioprevoznici mogu biti na tržištu. Dakle, neki od avioprijevoznika koji sada posluju ne bi bili na tržištu, dakle bilo manje izbora za potrošače. Zatim isto tako 40, 50, 60 godina bilo je jako manje letova, manja frekvencija letova i to je isto tako veliko ograničenje. A što se tiče nas, e, s američke strane, za nas je važno sljedeće. Oni zajednički poduhvati koji naši avioprijevoznici imaju sa British Air, sa Air France KLM-om i sa drugim avioprijevoznicima, oni će se zaustaviti jer pravni temelj podrazumijeva da vrijedi sporazum o otvorenom nebu. Evo, ja sam Lufthansa došao u Frankfurt u Europu ako se vozite kroz Heathrow i e, pređete na europski avioprijevoznik, onda je to potvat e, pothvat između američkog i europskog prijevoznika. Dakle, oni su se suglasili oko e, kalendara, roba se prevozi, dakle pretljaga, bez ikakvog problema kroz Heathrow i kao što sam rekao, 40% prometa na Heathrow tiče se presjedanja i odlaska u druge države Europske unije, a to će se odmah prekinuti prvi dan. Koji će biti utjecaj na male regionalne zračne luke, zračne luke srednje veličine, opet s američke strane. Mi ne obslužujemo izravno e, kao američki prijevoznici e, putnika koji idu na regionalne ili male zračne luke. Mi e, se temeljimo na čvorištima, dakle idemo preko Heathrow i onda oni nekim drugim poduzećem lete dalje. Na taj način američki turisti, američki poslovnaci odlaze u neka manja središta. I mi mislimo da će to jako utjecati na te zračne luke, barem što se tiče e, naše američke strane, jer će biti mnogo teže e, prvi dan nakon Brexita vratiti te ljude ponovno u Ameriku. Hvala vam lijepa. Sada predam riječ gospodinu Tomasu Kropu. Imam jedan komentar e, vezano za američkog kolegu Dakle, ako bismo ponovno pregovarali, onda bismo mi željeli da isto kao što vi preko Heathrowa dolazite u, EU, e da mi možemo iz New Yorka u Chicago. To bi onda možda dovelo do nekih poboljšanja, ali isto vrijedi i za kontrolu i mislim da mi u Europi imamo 50%, a a Amerikanci još uvijek imaju 75%, što je vrlo velik problem. Gospodine van der Kamp, vi ste rekli da e, će to imati nekakve implikacije na cijene ako dođe do Brexita. Ja se nadam da ćemo ipak nekako naći nekakav, nekakvu novu regulativu, zna da umire zadnja i da će mnogo toga ostati slično kao što je sada. Europa je e, point-to-point carrier. Dakle, mi imamo Norwegian Airlines, oni su e, unutar gospodarskog područja, europskog gospodarskog područja. Zatim tu su i mnogi druge aviokompanije na istoku Europe. Air France, KLM su isto point-to-point kompanija, Transavia i tako dalje, a Ryanair je i dalje irski prijevoznik, ako sam to dobro shvatio dakle može se slobodno kretati unutar jedinstvenog europskog tržišta. Zatim gospođa Jacqueline Foster je rekla da se vodi paralelna rasprava o novoj regulativi za pošteno natjecanje. Dakle, ne smije biti nikakvog protekcionizma. To se prije svega radi o aviokompanijama koje nemaju nikakve veze sa Brexitom ili primjerice u zaljevskim zemljama E, postoje velike flote gdje ne postoji ni pravo prosvjeda, niti imaju odredbe poput nas i s njima se moramo natjecati i onda moramo imati e, nekakav dogovor s, s njima. Mi kao zračni sektor e, nismo dio VTO, Svjetska trgovinska organizacija, dakle mi ovisimo o zračnim sporazumima. Dakle, autoindustrija je primjerice u VTO-u, ali mi nismo. Naš sektor, aviosektor nije. Zatim rečeno je e, da e, se radi o nekakvim krivim zakonima. Možda me niste dobro shvatili. Možda e, sam govorio o tome da donosimo u Europskoj uniji zakone koji baš nisu popularni, ali svi ih se moraju naravno držati i Europska komisija i vijeća se također drže tih zakona. Dakle, ne radi se tome da li je nešto ispravno ili krivo, ali ponekad je jednostavno teško, ali svi se moraju držati pravila igre. Zatim gospodin Kramer je govorio o poštenosti. Tu postoji jedan problem. Ako prodajemo jeftinije karte, time kerozin neće postati jeftiniji Čuli smo također e, da je na velikim čvorištima e, da postoje nekakvi e, popusti, čak i za stalne klijente, ali ono gdje možemo uštediti i moramo je osoblje. Mi zapošljavamo preko 100.000 ljudi u Europskoj uniji i cijene moraju ostati konkurentne ali isto tako naši zaposlenici moraju moći živjeti od svoje plaće. To je naša deviza unutar grupacije Lufthansa i zato ćemo se mi boriti za slobodnu i poštenu i pošteno natjecanje. Hvala vam lijepa. Zaključujemo sa panelom sa javljenim zemlječku gospodina Lajtner. Izvolite. Hvala vam gospođo predsjedateljice. Što se tiče viza, mi više na to gledamo iz kuta gledišta našeg britanskog osoblja, dakle što se tiče mobilnosti radnika, postavlja se pitanje hoće li njima biti potrebne vize kada ih šaljemo diljem Europske unije kada lete prema svojim destinacijama i kada pružaju usluge na, u našem poduzeću. I agree with you. Slažem se s vama. Dakle, mi uh, gledamo to iz ekonomske perspektive, iz perspektive našeg vlastnog osoblja, ali što se tiče turizma, nema da je to politička odluka. Želite li ubrzani postupak za neke zemlje ili ne? Ja ne mogu još sada u ovom trenutku to komentirati, ali što se tiče naše vlastite procjene, mi se tu više bavimo tom ekonomskom perspektivom i e, našim osobljem. Gospođo Majsner. Pitanje o potencijalnim gubicima. Ova studija koju smo zatražili je pokazala da će biti 21 milijarde gubitaka u turizmu i to unutar Europske unije od 27 država članica zbog Brexita i zato što E, više neće e, putovati u Ujedinjenu kraljevinu. I pitanje vezano uz rezervacije. Dakle, nije tako da naši turisti rezerviraju svoje letove 18 mjeseci unaprijed, iako sve ranije rezerviraju, ali mi započinjemo sa planiranjem tako rano, gledamo kakve su nam kapaciteti, kakve su destinacije, kolika, koliki je kapacitet hotela i tako dalje. Dakle, tako sam mislila u tom kontekstu tih 12 do 18 mjeseci unaprijed. Hvala vam lijepa. Poslušat ćemo i predstavnicu Airbusa prije nego što se raziđete i onda ću vam dati ponovno riječ e, na jednu minutu. Dakle, vrlo mi je drago što je s nama gospođa Natalija Rar koja predstavlja Airbus i vi ćete kao i svi drugi dobiti isto vrijeme za govor, 5 do sedam minuta. Poštovani zastupnici, hvala vam na ovom pozivu, mogućnosti da dopunim sliku sa strane proizvođača. Airbus je vrlo često simbol uspjeha europskih integracija, kao takvim se vidi 50% svjetskog e, tržišta e, je ono što otpada na nas. Mi smo stvorili čitav niz radnih mjesta u Europi. No tu je i naš e, specifičan model. naši dijelovi se proizvode u Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Španjolske i Francuskoj. krila, repovi i ostali. Dakle, naš uspjeh u mnogome ovisi o slovnom kretanju i robe i ljudi preko granice. I zbog toga smo mi konkurentni na globalnoj sceni. U uz to, to je i glavni pokretač rasta u Europi, upravo ta e, činjenica. Ujedinjena kraljevina igra vrlo važnu ulogu u našem proizvodnom procesu i u komercijalnim i u proizvodnji komercijalnih zrakoplova sva se krila proizvode upravo tamo. Ujedinjena kraljevina dakle uvijek bila vrlo važna, zapošljava 14.000 ljudi Imamo tisuće kompanija koje opskrbljuju Airbus, a isto tako imamo i e, značajne centre za istraživanje i e, razvoj. Nama Nama, nama treba e, čitav niz putovanja za naše osoblje, za naše djelatnike. A što u tom kontekstu znači Brexit? Pragmatično gledajući, Airbus je lobiraju, lobirao protiv eh, Brexita i to ne iz eh, ideoloških razloga, nego zbog zdravog eh, poslovnog stava dugoročno, gledaju, dugoročno gledajući nama je važno da budemo u mogućnosti natjecati se na globalnoj sceni i sa SAD-om i sa Kinom. Imam samo pet minuta, dakle e, zadržat ću se na najvažnijem. U ovoj fazi imamo više pitanja nego odgovore jer ne znamo kako će se Brexit odvija. Prva tema koja nas se tiče je kretanje naših e, djelatnika. Što ćemo mi s ljudima, s djelatnicima koji rade u različitim e, zemljama? Recimo netko je zaposlen u Ujedinjenoj kraljevini ili je opskrbljivač Rolls Royce koji proizvodi naše motora, a on, motore, a on mora recimo preći Lamanši i doći u Europi. To je prvi element e, E, koje se e, nas e, tiče. Imamo oko 1900 europskih građana koji žive u Ujedinjenoj kraljevini. To je prvo pitanje. Drugo važno pitanje, druga važna tema koja je izvor zabrinutosti, to su provjere na granicama, granične kontrole. Mi naše komponente šaljemo preko granice i toga mi imamo interes da se ne uvode nikakve carinske pristojbe. E, postoje neka rješenja od strane Ujedinjene kraljevine, europskih država, ali i svjetske trgovinske organizacije. No ono što zapravo brine je posljedica tih e, provjera na granicama. Naime, to može utjecati na pravodobnost naše isporuke. Možete li zamisliti da e, veliki broj krila bude zadržano na e, granici i mi ih ne možemo dobiti pravodobno kako bi ih instalirali i ugradili na zrakoplove. Čak i ako dođe do zadržavanja carinske e, unije e, koje bi se odrazile na postanje ili carinskih e, provjera, mi e, bi i dalje imali problema e, na granicama, e, trebali bi biti sigurni kako će sve te provjere biti vrlo učinkovite. Govorili smo o važnosti EASE za cijeli sektor za sektor. Mi ne želimo razmimoilaženja u smislu regulative. Naravno, s obje strane mora postojati dovoljna razina fleksibilnosti. Važno je postići konvergenciju regulative. A Dakle, e, jedno mora ići s drugim. I to je drugo tematsko područje na kojem moramo raditi. Postoji treće pitanje, a to je e, aspekte partnerstva, partnerstva sa gospodarskim subjektima u Velikoj e, Britaniji. Na primjer, neke od tih e, kompanija, iz nekih od tih partnerstava isporučuju se dijelovi u Njemačkoj. U Njemačkoj. Također e, imamo i centre, odnosno partnerstva za istraživanje i razvoj. Kako će se ta suradnja nastaviti u budućnosti? Treba nam sporazum, sporazum jer bez njega svi ćemo se naći u lošoj situaciji. No E, i dalje ne znamo ništa o detaljima mogućeg e, sporazuma, a bez toga mi ne znamo kako ćemo, kako ćemo poziciju imati na svjetskoj pozornici. Hvala. Hvala vam lijepa gospođo Rar. Odmah ćemo krenuti s raspravom. Imat ćete svaki po jednu minutu e, za postavljene pitanja i bit ću jako stroga. Gospodin Bach, izvolite. Äh, ja ću postaviti pitanje na njemačkom zraču zrakoplovna industrija se velikim dijelom temelji na povjerenju, povjerenju kupaca u industriju, pa me zanima je sljedeće pitanje. Iako vi pokušavate djelovati optimistično, mislim da se moglo primijetiti da je najveći optimist e, počeo sumnjati i da ožujak 2019. nije E, rok kojeg ćemo se moći držati. Mislim da nećemo postići sporazum do tada. Želim pitati, dakle, vi ćete e, sigurno kako bi osigurali povjerenje e, morati učiniti nešto. Dakle, vi ćete na kraju biti najveći, oni koji će najveće profitirati od Brexita. Hvala gospodine Nike. Izvolite. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Ja bih iznio tri razmišljanja nakon što sam sada sve saslušao. Prvo razmišljanje, a to je nešto što smo čuli s panela od predstavnika zračnih luka, je da se Brexit ne može smatrati e, samo političkom temom, ali eto, tako je to i ekonomija ovdje tu pati zbog politike u ovom slučaju. Nakon što sam saslušao sve govornike s panela, čujem da vlada trenutno panika. Dakle, nitko ne zna što će se dogoditi, niti kakva bi mogla biti rješenja eventualna. Druga primjedba je to, pritom ću citirati e, premijerku Theresa May, Brexit je Brexit. I ja imam osjećaj da nećemo dobiti drugačiji politički prijedlog od toga. A ako nasuprot toga stavimo onaj e, dobar običaj e, da neće doći do sporazuma ako se ne dogovorimo oko svega, onda iz toga proizlazi zaključak da mislim će najvjerojatnije doći do toga da će stvarno biti taj scenarij cliff edge-a, tog pada slitice? To mi se sada čini jako vjerojatno. Hvala, riječ ima gospođa Anderson, jednu minutu. Hvala vam. I mi smo ponosni na Airbus. To je doista nevjerojatno priča o uspjehu. Željela sam postaviti specifično pitanje kako doživljavate, kako mislite da će se sve to odraziti na istraživanje i razvoj, posebice u okviru financiranja sa europske strane? Imamo isto tako i odbor za socijalni dijalog i slična tijela koja rade na korist i sindikata i djelatnika i poslodavaca. Što će biti s njima? E, onda imamo pitanje ekspetova, to je vrlo važno pitanje, pitanje slobodnog kretanja ljude. Trebamo vidjeti na koji način će se ta tema razvijati i kako će joj britanska vlada pristupiti. Naime, e, važno je da se prava svih tih ljudi ispoštuje, ispoštuju da obitelji ostanu na okupu i slično. Imigranti e, proživljavaju vrlo, vrlo teško e, razdoblje, e, ksenofobija se pojačava. Možete li komentirati nešto i e, o tome? Hvala. Zadnji govornik je gospodin Giler. Izvolite. Ja, Galer, sam deutscher nama. A, ah, si äh, <laughs> A, da, gospodin Galer, ispričavam se. Imam pitanje za gospođu Gerar nakon što sam poslušao što je rekla i zaključio sam da ako je tako teško ili tako nesigurno, da li će se proizvodne lanci moći održati sa Ujedinjenom kraljevinom, i da li je tako nesigurno, hoće li suradnici moći letiti u oba smjera, onda bi trebao biti logični zaključak da ćemo prebaciti proizvodnju na kontinent. Da li postoje već takve inicijative unutar Airbusa? Hvala vam na pitanjima. Sada se ponovraćamo na gospođu Erar kako bi nam ona mogla odgovoriti na pitanja koje ste postavili posebice što se tiče istraživanja i razvoja. Zamolit ću svakoga od vas, to je teški zadatak, ali mi smo ovdje naviknuti na to, da molim vas zaključite, imate jednu minutu, dakle možete nam prenijeti poruku, e, dragi dionici s tržišta. Znam da će vam to biti teško, ali vrlo nam je važno čuti što vam treba. Izvolite, gospođo Rar. Vrlo je teško reći što će se dogoditi sa istraživanjem i sa ekspetovima. kao prvo nam treba sporazum. Dogod ne znamo e, detalje takvog sporazuma, teško je dati ikakav komentar jer e, e, ne znamo što će Velika Britanija e, učiniti. A e, sve te rasprave i svi ti razgovori imaju značajnu političku dimenziju. Dakle, nitko ne zna kakav će biti zaključak e, tih razgovora. Stoga ne mogu niti komentirati komentirati što bi se moglo dogoditi sa ex petovima koji rade za nas. Politička pitanja mogu se staviti sa strane, međutim rješenja se moraju iznaći. A, što je sa nesigurnošću i trebamo li planirati preseljenje e, aktivnosti iz Velike e, Britanije mogu reći da mi ne znamo kakav će biti politički ishod e, moramo imati stalno na umu dugoročnu konkurentnost no E, vrlo je važna imovina koja je u Ujedinjenoj kraljevini, baš kao i znanje koje tamo imamo. Mi smo partneri s Ujedinjenom kraljevinom, a ne, e, a ne netko tko je e, neprijatelj. Mi možemo biti optimisti, no ne znamo detalje. Što je još e, važnije, e, e, važan je položaj malih i srednjih poduzeća u opskrbnom lancu. Važno je znati što će biti s carinskim e, provjerima, hoće li to u značajnoj mjeri e, poremetiti proizvodni tijek. E, mi to ne znamo, no dođe li do toga, to će se vrlo negativno odraziti upravo na te male i srednje igrače, jer oni nemaju neograničene mogućnosti prilagodbe. Dakle, to je isto tako vrlo važno pitanje. Merci beaucoup. Hvala vam lijepa. A vaš kratak zaključak, vaša poruka koju bi nam prenijeli? Mi smo uvijek mislili da je ostanak u Europskoj uniji bila bolja opcija, da još uvijek jeste, da to jeste najbolja opcija gledajući s poslovne strane. No, ovu igru vode političari. Nadajmo se samo da će sada iznaći najbolji mogući e, sporazum za naše, e, za naše klijente, a to su zračne kompanije i za sve nas. Hvala. Da ću riječ gospodinu Golnadelu za zaključak. Gospođo predsjedateljice, što se tiče zračnih luka koje će ostati na jedinstvenom tržištu eu unije, postavit će se sljedeće pitanje koji će, koja će biti načela za izlazak za one znači prijevoznike koji će se naći izvan jedinstvenog zakupnog tržišta i kakvo će biti uvjeti za pristup jedinstvenom zakupnom tržištu. To će biti jedno glavno pitanje. Model sada postoji i on se može zamijeniti. Hvala vam lijepa gospodin Goldnadel. Gospodin Tolan ima riječ. Četiri stvari samo da zaključim. Kao jedno, Irska je svakako najviše izložena eh, zakopljenoj aktivnosti iz Ujedinjene kraljevine. Isto tako, mi smo i ključni za Ujedinjenu kraljevinu zato što oni sami nisu jako dobro povezani, dakle unutar same države. Što se tiče IKK i JASE, e ja stvarno smatram da to sve treba ostati kako jest, jer je to vrlo važan eh, kamen temeljac. Naravno, zdrav razum treba tu prevladati Mm, u tom smislu se slažem sa gospođom Foster primjedbama, trebamo imati sigurnost, izvjesnost, a to jednostavno sada nemamo, bilo da se to ljudima sviđa ili ne. Hvala vam lijepa, gospodin Valš, na jednu minutu. Koja je vaša poruka za nas? Hvala vam. je jedna od e, velikih priča uspješnica Europske unije. Drago mi je reći da je Ujedina kraljevina uvijek bila za e, otvoreno, liberalno i deregulirano zakupno tržište. I sada mislim da trebamo raditi oko toga da se složimo Eh, oko sporazuma koji će biti liberalno i otvoreno između Europske unije i Ujedinjene kraljevine u, kom, u kojemu ćemo sačuvati sve ove prijednosti za potrošače koje sada imamo i ja sam optimističan da ćemo to uspjeti. Hvala gospodinu Oliri. Ja sam suprotnog mišljenja. Ja mislim da ako Ujedina kraljevina ne promijeni svoje postojeće politike, će biti suočena sa tvrdim Brexitom, da će ono doći do prekida svih letova između Europe i Ujedinjene kraljevine, dakle od travnja 2019. vjerojatno od tada u tom, nekom razdoblju. Moram vam reći da je rok za nas nije ožujak 2019. nego rujan 2018. jer ćemo šest mjeseci prije tog ožujka krenuti otkazivati letova. nećemo čekati do, do tada. I što se tiče gospodina Kramera da regionalne zračne luke gube novac, oni trebaju rasti, to je važno za regionalne zračne luke i trebaju poslovati s profitom, kao što imamo i slučaj eh, kod nekih regionalnih zračnih luka. Hvala gospodin Kennedy. Ono što ćemo se mi zapisati je to da sam bio u mnogim državama članicama, bio sam u uredima u Europskoj uniji, u Ujedinjenoj kraljevini mogli kada se bave aviokompanijama, onda na njih gledaju kao i na druge industrije. Kaže, pa ne želimo sada govoriti o, sektorskom e, pristupu, želimo imati sveobuhvatni pristup. A ja želim reći da je zrakoplovni sektor vrlo jedinstven, ne samo e, kao industrija, već i za vaše birače, jer radi pod posebnim pravilima jednostavno nema plana B. Hvala što smo se ovdje okupili i mislim da kada ćete razgovarati sa sagunicima u državama članicama da onda možete promicati e, to da dakle naravno treba se zatočiti na automobilsku industriju, na farmaceutsku industriju i tako dalje, ali da zakupni sektor ima tu poseban položaj kojeg treba uvažiti. Hvala gospodin Krop, izvolite. 25 godina jedinstvenog tržišta, to je doista velik izazov za zračni promet. Želimo da tako i ostane. Lufthansa kao privatna tvrtka u Njemačkoj se bori za otvorena tržišta protiv protekcionizma i mi želimo, ako doista ostane pri Brexitu, želimo novu regulaciju i kao što sam već rekao za one na otvorenom tržištu koji će e, i dalje sudjelovati na tržištu i za njih moraju vrijediti ista pravila koja vrijede na europskom tržištu. Moramo iznaći dobro rješenje, tako da nisam pesimist. Mislim da možemo ispregovarati novi sporazum i možda vrijedi ona nada umire zadnja i možda se još predomisle Ujedinjenoj kraljevini. Mislim da postoji još nada i kao što je rekao gospodin Van de Kamp, e, Brexit je nemoguć. Možda smo doista danas vidjeli da će to biti jako teško i stoga pozivam sve da učine sve kako bi spriječili da dođe Brexita. Hvala gospodin izvolite. Hvala vam. Da, Brexit je svakako jako emotivna tema i stoga treba posebno pragmatično to sve gledati. I ako tako gledate, onda ćete vidjeti da će se Brexit odraziti na turizam kako u jednom kraljevini, tako i u ostalim državama članicama EU i to na negativan način ako imamo slab sporazum ili ako nema općeg sporazuma za zrakoplovni sektor. Hvala vam. Zaključak za današnje sjednice je taj da ne smijemo prestati raditi Europski parlament je danas ispunio svoju ulogu, dali smo vam mogućnosti da izrazite vaše viđenje, da imamo raspravu. A rekla bih da kada bi dali našim stručnjacima izbor, da bi oni svi se založili da Velika Britanija ostane u Europskoj uniji. Govorili smo o jedinstvenom nebu, govorili smo o istraživačkim programima, Govorili smo i o pregovorima do kojih će doći oko uloge kraljevine u EASI. U svakom slučaju mi trebamo i dalje se zalagati za taj europski model koji je povećao povezanost, e, slobodu kretanja u Europi. U svakom slučaju možemo sada snažno zapljeskati svim našim uzvanicima koji su se kao prvo pridržavali svog vremena za govor i kao drugo koji su imali snažnu volju da nam prenesu svoja stajališta. Hvala vam svima. Et nous, nous nous retrouvons... A Mi ćemo se za koji čas ponovno sastati.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 iz dvorane. Nous avons le plaisir d'accueillir. Zadovoljstvo nam je u naš odbor pozdraviti gospodina Elad Vitasa, jer sada već nekoliko sastanaka eh, raspravljamo s njim o eh, rezultatima za prijevu za instrument za povezivanje Europe dakle između 10. Eh, mjeseca 2016. i početka ove godine. Imamo dva podnatječaja vezano uz višegodišnje programe i uz godišnje programe. Imali smo tri cilja tog natječaja prije svega smanjiti uska grla, uspostaviti e, veze koje nedostaju, pojačati željezničku interoperabilnost i prije svega poboljšati e, prekogranične prijelaze. To je bio prvi cilj. Kao drugo, htjeli smo zajamčiti e, održive, učinkovite sustave prijevoza koji će biti dugoročni i e, time se pripremiti na e, promjenu tokova u prometu u budućnosti i dopustiti dekarbonizaciju tog sektora. Kao treće, htjeli smo optimizirati integraciju prijevoznih sredstava i poboljšati interoperabilnost prometnih usluga. Ja moram reći da sam doista znatiželjna i da želim čuti koji su rezultati tog natječaja. E, ako sam dobro shvatila, usvojili ste odluku prošli tjedan i sada ću dati riječ gospodinu Ritersu. Gospodinu Ritersu, vrlo mi je drago što ste opet ovdje, ali ovaj put na panelu, zato što kad vas inače vidimo, vidimo da vi jako radite i kad god vas e, naš odbor nešto priupita, uvijek se spremni nam odgovoriti i surađivati s nama. Hvala vam lijepa, izvolite. Hvala vam, gospođo predsjedavateljice. Hvala vam na ovim riječima dobrodošlice i na toj časti što mogu ovaj put sjediti kraj vas. Vrlo drago će mi biti e, predstaviti rezultate ove prijave, ali dopustite mi da to napravim na engleskom jeziku zato što imam prozirnice na engleskom jeziku, ali rado ću odgovoriti na francuskom jeziku. E, dame i gospodo, htio bih vam predstaviti rezultate ovog e, natječaja za prijavu za 2016. godinu. Tu moram reći da je i povjerenik na zadnjem sastanku bio ovdje s vama i koji je već tada najavio rezultate ovog natječaja gdje smo imali veliki broj prijava i već je povenica napomenula kako će izgledati vremenski rokovi. Sada sam ovdje s vama da vam kažem vrlo kratko nešto rezultatima. Znam da ste imali dugačak dan koji je ovo jutro već e, rano započeo sa jednom dobrom raspravom. Imali ste i raspravu sa estonskom ministricom koja je naglasila koliko je e, važno ovo pitanje za nas. Kao prvo želim naglasiti da ovaj put Kod ovog trećeg natječaja mi želimo staviti na raspolaganje 27 milijardi eura ulaganja i tako ćemo zakružiti taj ciklus. Imali smo tri natječaja 2014, 2015 i 2016. To je nešto što smo posebnice napravili u suradnji sa kohezijskim državama zato što su one imale onda mogućnost iskoristiti svoje nacionalne omotnice u ta tri e, uzastopna kruga i sada e, evo s tim zaključujemo ovaj proces. Nekoliko ključnih poruka na dvije prozirnice prije nego što krene malo više u detaljne informacije. Dakle, natječaj je dobio velik broj prijava, mnogo više nego što imamo sredstava i mislim da je to nešto što bi trebala biti ključna poruka. 3,8 puta smo dobili viška prijava i 6,5 puta viška prijava za eh, omotnicu koja nam stoji na raspolaganju za kohezijske države. I s time smo u potpunosti iskoristili skoro omotnicu za kohezijske države od 11,3 milijardi eura. I mislim da to članovi ovog odbora trebaju zabilježiti zato što nitko nije očekivao da će taj prijenos e, iz kohezije u instrument za povezivanje Europe od 11,3 milijardi eura biti toliko uspješan i da će nam, biti, da će nam uspjeti u tri godine e, povući sva ta sredstva, samo u tri godine. To je dakle jedna ključna poruka za vas. I osim toga, kao što vidite kod zadnje točke, e, tu se ne radi samo o raspodjeli novca, dakle da svatko može iskoristiti svoju omotnicu. Ne, mi isto tako već prelazimo na fazu provedbe. Jer kao što već možete vidjeti, e, skoro 640 milijuna se ponovno vratilo. Jedan primjer, Poljska kroz e, javnu nabavu u 2014. 2015. i početkom 2016. godine je dakle već uspjela uštediti 500 milijuna samo za svoju državu i to je ponovno mogla investirati u natječaj e, i e, na taj način e, to iskoristiti. Dakle, to je vrlo uspješan način da se provede i da se ostvare projekti. Sljedeća prozirnica, još jedna ključna poruka za ovaj dom. To je bio vaš zahtjev, gospođo predsjedeljice da samo na raspolaganje novac ne samo velikim projektima, već i malim, prekograničnim projektima i e, mi smo se sa povenicom i vašim domom e, usuglasili da ćemo 140 milijuna eura e, posvetiti tim prekograničnim dijelovima i za to smo isto tako dobili previše E, prijedloga za projekte i morali smo iskoristiti u potpunosti onu fleksibilnost koju imamo. Uvijek imamo mogućnost za 20% još povećati natječaj, a možemo kad i prenositi novce između proračunskih linija i to smo baš i napravili i tako da smo mogli izabrati 13 projekata, dakle sve one projekte koji su zadovoljili vanjsku e, evaluaciju za sveukupno 140 milijuna eura. To je također jedna ključna poruka za vas. Imamo dakle taj sveobuhvatni rezultat na ovoj prozirnici, imamo 604 projekata koji su izabrani e, za razvoj između 2014. i 2016. godine, skoro 2000 korisnika. Imamo sufinanciranje iz instrumenta za povezivanje Europe od 21,4 milijarde, što znači preko 90% ukupnog proračuna za bespovratna sredstva i ukupno ulaganje od 41,6 milijardi eura na sljedećoj proznici malo detaljnije što se tiče samog natječaja. Neću dugo govoriti, dosta ću biti konzistentan. Dakle, 2016. godine smo imali tri e, cilja e, što se tiče ulaganja. Kao prvo htjeli smo ukloniti uska grla i e, stvoriti poveznice tamo gdje ih trenutno nema. Kao drugo, htjeli smo e, se pomiriti da imamo održiv i učinkovit e, transport i da optimiziramo integraciju i interkonektivnost različitih vrsta prijevoza i da poboljšamo interoperabilnost i kao što vidite, dakle, naš proračun smo podijelili na ova tri cilja. Na sljedećoj proznici možete vidjeti da smo zaprimili za 7,4 milijardi eura i 332 projekta zahtjeve za financiranje. Vanjski evaluatori su to smanjili na 5,5 milijardi i 208 projekata, a to treba usporediti sa proračunom koji nam je bio na raspolaganju, to vidite ovdje u tamno crvenom i u smeđom. dakle 2,5 milijardi eura otprilike. I mi smo E, iskoristili u potpunosti našu fleksibilnost, odnosno 20%, to je ovaj zeleni proračun, dakle 2,659 milijardi eura imamo proračun na kraju. Dakle, morali smo jako se smanjiti kako bismo e, se uspjeli sa naranđastog e, preokrenuti ka zelenom. Dakle, imali smo mnogo projekta koje smo zaprimili koje nismo mogli odobriti. I vidite da je to kad kad različito raspoređeno. Kada pogledamo omotnice, posebice za kohezijske države, smo imali veliki broj prijava, previše prijava i jako smo se morali potruditi kako bismo imali tih 1,7 eh, milijardi eura sufinanciranja. Vrlo malo novca iz kohezijskih država eh, ide u godišnje programe, a što se tiče višegodišnjih programa, tu smo se također potužili da imamo malo više novca na raspolaganju, posebice kada se govori o RTMS-u, inovacijama i drugoga. A zatim vidite da imamo i te male prekogranične poveznice u tim projektima. Ako sada na sljedećoj proznici vidimo točno kamo ide taj novac, vidimo da dakle, ova ova visoka plava linija na ovoj prozirnici, ja ću vam pomoći jer to ne možete baš dobro pročitati sa daljine. Dakle, tu se radi o koridorima osnovne mreže, to je najveći dio, a drugi najveći dio sa 297 tiče se RTMS-a. E, drugi sektori koje ovdje imamo su dakle drugi dijelovi osnovne mreže, interobilnost, inovacije, SESAR, IETS, čvorišta u osnovnoj mreži i tako dalje. Što se tiče opće omotnice, tu se možda malo bolje vidi jer je u crvenom, ali opet ne možete vidjeti eh, imena. Dakle, najveću omotnicu imamo za Seza, zatim imamo eh, IETS, eh, autoceste na moru, čvorište osnovne mreže, a zatim vidite isto tako s desne strane projekte o osnovnoj i sveobuhvatnoj mreži, to je tih 140 milijuna eura koje sam vam spomenula. Dakle, ovo je ishod naše, našeg natjecaja, natječaja, želim reći da kao zaključno da pokušavamo što više optimizirati proračun, da smo dobili velik broj e, viška prijava, da smo uspjeli u potpunosti iskoristiti za kohezijske države proračun i da smo dodatna proračunska sredstva e, izdvojili posebno za male i prekogranične projekte. Imate e, ovu brošuru, treću po redu, koju možete e, pogledati. Imate vjerojatno i one male e, Biblije, kako ih mi zovemo, iz 2014. 2015. godine. Trenutno imamo u natječaju za mješovitim sredstvima samo jednu milijardu eura, a nakon toga ćemo imati nešto od manje od milijarde eura za ove sljedeće godine do kraja razdoblja. Naravno, mi ćemo s vama raditi na tome da se u potpunosti iskoristi novac, kao što smo trajali u prošlom razdoblju. Imali smo e, načelo iskoristi novac ili ga izgubi. Dakle, neki projekti će se ponovno vratiti, ali e, mi ćemo kasnije ponovno doći e, na odbor da više o tome razgovaramo što se tiče ovih idućih godina. A ovo e, se tiče ovog natječaja kojeg smo objavili. Hvala vam, gospođo predsjedavateljice, što ste mi dali priliku da vrlo kratko spomenem rezultate. Mi smo jako zadovoljni zbog suradnje koju smo imali s vašim odborom kao i sa državama članicama zato što instrument za povezivanje Europe pokazuje da je sposoban iskoristiti u potpunosti proračun koji mu je dodijeljen, da se isto tako inovira zato što imamo sve više novca posebno za inovaciju, za alternativna goriva, za prekogranične projekte koji su također važni kada govorimo o sveobuhvatnoj mreži, vrlo smo zahvalni na toj suradnji, te se nadamo da ćemo tako i u budućnosti moći raditi na tim prioritetima i hvala vam. Merci, monsieur Reuters de la Hvala vam, gospodine Reutersu, na tome što ste bili jasni i na tome što ste toliko dinamični i na tome što redovito govorite o vašem radu tu kod nas u odboru. Kao prvo dajem gospodinu Vim van de Kampu. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Mislim da se moram sad oporaviti od ovog velikog entuzijazma nakon ovog napornog popodneva, nakon Brexita. Dobro je čuti nekog ko je tako pozitivan i, kad, i dobro je čuti da se tu radi o milijardskom iznosu no moram reći da sam još uvijek iscrpljen od e, rasprave o Brexitu, tako da ću e, postaviti samo par kratkih pitanja, ali za vrijeme godišnjeg odbora ću ja ovu Bibliju temeljito proučiti, e, pa ću pripaziti na to da nije došlo do nekih udvostručenja ili grešaka. No, evo sada sasvim ozbiljno dva pitanja. Ritam isplaćivanja. U ovoj financijskoj prognozi E, imamo još e, lufta do prosinca 2020. Dakle, do tada su osigurana plaćanja, a nova financijska prognoza će e, doći te godinu dana kasnije da li je onda osigurano isplaćivanje u ovom međuprostoru, jer dolaze onda još i izbori, pa ćemo imati novu Europsku komisiju, pa bi možda moglo doći do nekih problema. Ne želim izazivati vraga, ali moglo bi doći do nekih problema. Zatim druga stvar, što je glavna uprava regi naučila iz svega ovoga, jer kohezijska sredstva su jako dobro uložena i kada bi suradnja bila bolja, onda bi to naravno bilo dobro. Dakle, nisam uopće znao da to spada pod e, GU regi, ali ja se nadam da je stajalište GU muva takvo da je ono sada da je sada ta glavna uprava ojačana i naravno da vam želim puno uspjeha u novim pregovorima, ali isto tako se nadam da ćete ovu novu dinamiku i energiju iskoristiti kako bi proširili svoje djelovanje. Hvala, gospođo Jela Sender. Gracias, presidenta. Hvala, gospodine, gospođo predsjedavajuća. I, i ja e, se želim zahvaliti na izlaganju. Mislim da je izlagač doista ispunio sve želje i vrlo sam zadovoljna time što je rekao i moram reći da ljudi u regiji iz koje ja dolazim da su oni s veseljem e, primili ove vijesti. Sjećam se jako dobro studije, konačne studije i ta studija je rezultat suradnje i nadam se da će se dobra suradnja nastaviti. Zatim ovo što je rekao gospodin Van de Kamp, da već sada moramo započeti sa radom kako bi e, proveli e, proračun za iduće razdoblje, kako bi taj proračun bio na istoj razini kao i do sada. Dakle, moramo svi sjesti i izračunati što nam je potrebno, kada, koliko, kako bi ispunili obveze koje smo e, preuzeli u okviru natječaja. To je jako važno i zato je dobro da čujemo prve brojke vezano uz obveze koje smo već preuzeli. Zatim mislim da je potrebno pojasniti o kakvim brojkama se radi. I još jedna stvar, metodika. Dakle, e, metoda unutar CEFA, instrumenta za povezivanje Europe. Mislim da ih već, e, da te metode već možemo promovirati mi kao kolegi, odnosno unutar Europske komisije da imamo što za pokazati, kakvi su naši rezultati. Moramo se sada založiti svih ovih mjeseci za to što je potrebno. Moramo se postaviti važna pitanja kako bi pokazali kakve ćemo metode koristiti koje smo do sada koristili ne samo u kohezijskim zemljama nego i izvan njih što se tiče ulaganja, kvalitete ulaganja. Dakle, s jedne strane se radi o kvalitativno boljim rezultatima, EFSU koji je novi alat i koji se temelji na inovacijama i kako bi nastavili raditi na onome što je propenula glavna uprava MUV. Mislim da imamo još puno posla. Hvala mi pa gospođa Sender, gospodin Kramer. Ja, vielen Dank. Puno hvala na izlaganju i znam da ste puno truda uložili. Nisam još sve pročitao, ali već sam uspio pročitati nekoliko informacija i gospodin Van de Kamp mi je rekao da govorim o e, missing linksima, dakle on e, o poveznicama koje nedostaju. E, radi se o 110 milijuna. Iako je dobro da smo surađivali. Ovo je vrlo važna tema i to Europu drži zajedno. Bilo bi dobro da smo već prije 30 godina započeli, ali bolje ikada nego nikada. Zatim e, govorimo o 40 milijuna, 40% i na poljskoj strani je sada već sve učinjeno. Ono što nam sada fali na trasi do Vroclava je e, također trasa do Kotbusa. Da li ste već pregovarali sa Njemačkom saveznom vladom? jer ono što sam i ja čuo, Savezna zemlja Brandenburg je htjela preuzeti planiranje i unaprijed platiti troškove, no ministar prometa je to zabranio jer to nije predviđeno u okviru Saveznog prometnog plana, iako je ovo vrlo važni europski projekt, a Savezna njemačka vlada ima samo nacionalni pogled na stvar Dakle, koje mogućnosti postoje kako bi ovdje izvršili pritisak, kako bi Njemačka savezna vlada drugi puta sufinancirala te dio od Kodbusa do Horke? Zatim, e, druga, drugo pitanje odnosi se na prometnice. Postoje neke zemlje koje uopće nemaju cestarine, dakle, oni imaju e, cestarine za željezničke pruge ali ne na prometnicama. Pa me zanima koliki je udio onih projekata, cestovnih projekata koji se sufinanciraju, a na kojima ne postoje cestarine. Dakle, kod željezničkih projekata se ubiru cestarine. A treće pitanje, imali smo problema u Češkoj zato što, tako sam barem čuo, da je gospodin Juncker rekao to ćemo mi odobriti bez da uzmemo u obzir sve regulative. Da li je to sada razjašnjeno ili će oni dobiti sufinanciranje iako zakone na europskoj razini nisu uzeti u obzir? Pa me zanima kakva je situacija po tom pitanju. Hvala vam gospodine Kramer, gospodin Markus Piper. Puno hvala gospođo predsjedavajuća. Imam jedno kratko pitanje. Gospodin Van de Kamp je to rekao, kohezijske zemlje su u okviru CEFA govorile o nekim problemima, nije bilo lako iznaći kompromise. Pa kakva je sad situacija po pitanju raspodjele sredstava? Dakle, govorili smo o nacionalnim omotnicama, da određene zemlje imaju prvenstvo, a neke opće nemaju nikakvu priliku. Da li ima zemalja koje nisu uspjele ostvariti niti jedan projekt? To je moje konkretno pitanje. Zatim još jedno pitanje na kraju CEFA. Hoće li biti sredstava koja nećete moći potrošiti. To je bilo tako u prošlosti. Dakle, ako nisu sva sredstva potrošena, onda su se sve regije još jedan puta mogle natjecati kako bi dobile određena sredstva koja nisu potrošena. Hvala. Merci, monsieur Piper. Hvala vam, gospodine Piperu. I za kraj, gospodin Kun, izvolite. Merci, Madame euh, Jako mi je drago da imamo ovakav rezultat kao što smo čuli, zato što ova kombinacija između CEFA i e, kohezijskih fondova je jako važna kako bi postigli svoj veliki cilj, a to je gospodarski rast i poboljšanje po pitanju nezaposlenosti mladih i to prije svega u onim državama u kojima smo suočeni sa velikim problemima, a to su one strukturno slabije zemlje. Veselilo me vidjeti da ste baš u Rumunskoj, Bugarskoj, Mađarskoj, Slovačkoj, Portugalu i u Italiji, u južnom dijelu Italije se zalagali za trans E, europske projekte i da tu postoje određeni dijelovi e, projekata koji imaju veliku prometnu vrijednost i na taj e, se poboljšavaju prometne osovine. I samo tako u stvari možemo dati prvi elan kako bi e, ostvarili javne natječaje koji su prvi korak ka poboljšanju gospodarske situacije, a drugi korak je onda nastanjivanje poduzeća. Puno smo o tome raspravljali, ja se sjećam, tu je rečeno ne i nitko e, ne želi ništa iz tog fonda i svi žele zadržati stvari pod svojom kontrolom. Mi želimo zadržati svoja CEF sredstva, regije žele zadržati svoja sredstva, to ne treba kombinirati, inače ćemo sve izgubiti, a ovdje sada vidimo da smo donijeli pravu odluku i sada moramo nastaviti ovim putem kako bi ostvarili rast i stvaranje novih radnih mjesta. I upravo sam u Njemačkoj u jednim novinama pročitao odličan članak o tome kako Europa sustiže druge zemlje i da se gospodarski rast u Europi poveća za 3,5% i upravo u onim zemljama kojima je to najnužnije. I mislim da je ovo dobra filozofija. Tako da nemam nikakvih pitanja. Merci, monsieur Kuhn. Može... Hvala vam, gospodin Kuhn. Ja imam dva mala pitanja. Kao prvo, tu bih se referila na ovo saslušanje koje smo upravo imali. Dakle, što će se dogoditi s Brexitom što se tiče projekata? koji su financirani, a koji će zatim izaći pod navodnicima iz proračuna Europske Hoćete li i dalje imati taj isti mehanizam? To je prvo pitanje. Drugo pitanje, ja bih htjela znati jedna država koja je ulagala u interkonektivnost i u drugo, ako dođe do promjene vlade, hoće li i dalje onda oni morati platiti? Evo, mogu li se vratiti u financiranje i ako da, kakav onda postupak? Treba li država onda vratiti onaj novac e, koji, je Europska unija dala ili kako, kako se onda postupa? Hvala vam na odgovorima. Hvala predsjedavateljice, hvala i kolegama. Mnoga pitanja su povezana sa kohezijom. Naravno, kohezijski e, proračun unutar CEF je i dalje kohezijski e, e, proračun jer se daje samo kohezijskim državama dodjeljuje se tijekom tri godine prema nacionalnim omodnicima. Mi objavljujemo tri natječaja prema tim državama da iskoriste svoju nacionalnu omotnicu. Četiri milijuna za recimo Poljsku. Oni su imali tri mogućnosti da nam predstave svoje projekte da bi dobili ta sredstva. Poljska je poput svih ostalih e, država a, u tome je uspjela a, i e, E, i, zato što smo imali e, dosta sredstava, 6,5 puta više. Tu su međutim i e, elementi konkurentnosti. Nakon tri godine ta sredstva više nisu na raspolaganju samo toj kohezijskoj državi, nego svim državama. Tri države nisu iskoristile u potpunosti svoju omotnicu, to možete naći u priručniku koju smo podijelili. Novac koji nije na taj način e, iskorišten iznosio je 70 milijuna eura od 11,3 milijuna milijardi. Dakle, to je vrlo mali postotak, a količina novca koji nije raspodijeljen je doista zanemariva, što možete vidjeti i u brošuri. Od tih 70 milijuna mi smo njih poslije raspodijelili na EU projekte koji imaju prekograničnu dimenziju. Tako da su oni recimo ušli u prekogranične projekte u Poljskoj, Sloveniji, Slovačkoj, Češkoj i na Baltiki. ITS, ZAR i e, slično. Dakle, na taj način e, su raspodijeljena sredstva u vrijednosti od 70 milijuna koja su preostala nakon nacionalnih e, omotnica. Sve je vrlo uspješno primijenjeno kohezijski e, novac može dakle biti u potpunosti iskorišten, ne e, potpunosti u posljednjoj e, godini, nego čak i na početku razdoblja. Kao što je gospodin Kun rekao, to su projekti od ključne strateške važnosti i tu se nadopunjujemo s kolegama iz e, e, regija, iz glavne uprave e, regije. Recimo, mi radimo Rail Baltic, i, a nacionalne omotnice obavljaju kolege iz te druge glavne upotrebe, uprave. I vrlo kratko, ću se osvrnuti na druga postavljena pitanja. Gospodin Kramer e, je e, bio vrlo jasan u svom, e, u svom zahtjevu za Ketbus Horku. Mi ćemo naravno i dalje voditi pozitivan dijalog Govorili smo sa Saveznom državom Brandeburg i ostalima i tražili da se ne pokrije samo ovaj dio rute nego i cijeli što se tiče ulaganja u prometnice Imali smo ograničenja, govorili smo o ITS-u i preko prekograničnom dimenziji ne, ne radimo i ne ulažemo u nacionalne dijelove. Naravno, postoje i nacionalni projekti no oni idu kroz EFSI. I tu dolazi e, u obzir vaše pitanje o cestarini. Vama treba za takve e, projekte E, naplata e, cestarine. Što se tiče vaših pitanja, gospođo predsjedateljice, o Brexitu i o promjeni vlade, zapravo trenutno, što se tiče Brexita, projekti s jednom kraljevinom su u tijeku, njih se provodi zato što trenutno naravno nema još nikakvog rezultata pregovora. One oni projekti koji su u našem portfelju s Srednjom njima se dosta dobro može upravljati zato što će se većina tih projekata zaključiti 2019. godine. Ovo je trenutno situacija, naravno da ćemo još provesti detaljnu analizu jednom kada zaprimimo rezultate pregovore. Ja e, ne mogu ništa reći o tome, naravno. Što se tiče promjene vlade, naravno, stalno se svugdje mijenjaju vlade, no to nužno ne utječe na one obveze koje smo mi preuzeli s tim vladama putem onih sporazuma o financiranju. Ako neka država članica ne poštuje sporazum o financiranju zato što e, ne želi, onda u tom slučaju ona ne iskorištava svoj proračun i ta sredstva nam se vraćaju zato što imamo taj mehanizam iskoristi novac ili ga izgubi i dakle ako država ne iskoristi proračun koji mu je predviđen uh, u skladu sa iznosima i datumima koje ima onda se taj novac vraća i stavlja se ponovno u sustav natječaja. Još jedan odgovor uh, na njega će odgovoriti moj kolega, gospodin Boh, što se tiče onog pitanja gospodina Van Kampa o uh, ritmu isplata Možda bi iz INE kolega mogao odgovoriti, gospodin Boh. And my question, you forgot with check the road. Zaboravili ste na pitanje koje sam ja postavio. Uz vaše dopuštenje ja ću pokušati odgovoriti na ta pitanje. Ja, ja nadzirem provedbu projekata CFF-a u ICT-u i energetici. Dakle, potrebno je vrlo, vrlo precizan nazor. Kad govorimo o ciklisu ispleta, želim vam samo uvjeriti da mi koristimo višegodišnje e, rate, dakle imamo obveze za tu e, godinu prema potrebama projekata. Imamo prvo predfinanciranje, dakle srednjoročno e, financiranje i to opet ponavljam prema potrebama projekata i na kraju imamo e, konačnu isplatu. Što to znači? Mi želimo osigurati normalan tijek novca kako bi projekt na vrijeme dobivao e, sredstva i um, ispravno se razvijao. E, trudimo se ne dati e, previše niti premalo nego naći pravu mjeru. Mi, kažem, obavljamo u, e, s korisnicima tu um, taj nadzor odnosno kontrolu što se tiče procjene učinka mi ga koristimo mi ga koristimo i E, tražimo isto tako e, podatke povezane sa poštivanjem ekoloških e, uvjete. Svi su oni ugrađene, ugrađeni u ugovore, a mi provodimo projekt pazeći pri tome jesu li svi uvjete, uvjeti ispoštovani između njih i oni koji se odnose na zaštitu e, okoliša. To je ta potrebna e, procedura iz okolišnog ugla gledišta. Hvala. Hvala vam. Možemo doista zahvaliti glavnoj upravi MUP koja nam je došla objasniti svoj rad. Hvala vam e, gospodo na suradnji. Možemo im zapljeskati jer je to doista stvarno jako dobra prilika za nas. Što se nas tiče, evo, završili smo sa današnjim radom. E, 31. kolovoza ćemo se ponovno vidjeti, ali od 9 sati ujutro. A zatim, neki od vas će otići u Švedsku sljedeći tjedan s našim izaslanstvom, jer da, mi nastavljamo s našim radom čak i kada putujemo kao izaslanstvo. Hvala vam i hvala i usmenim prevoditeljima što su bili ovdje s nama i što su bili e, profesionalni. Provedite lijep odmor svi, vratite se odmorni i prije svega puni dinamike, zato što uzavši ovo što smo čuli, mislim da ćemo imati odličnu iduću godinu. Hvala vam.